Eh, Poštovani kolege i kolegice, započemo, započet ćemo sada s našim sastankom. Imamo samo pola sata vremena kako bismo raspravljali o prvoj točki na dnevnom redu. Danas je s nama Virginia Langbach, direktorica Europskog instituta za jednakost spolova. Želimo joj zahvaliti na prisutnosti u ovom odboru. Kao što vjerojatno znate, Virginija je bila ovdje kod nas krajem prošle godine kako bi nam objasnila što je tijekom godine učinio institut tijekom 2014. godine. Danas je ponovno s nama. Ona će nam predstaviti radni program agencije za ovu godinu. Kao prvo, hvala što ste danas s nama. Imamo ipak samo 20 minuta na raspolaganju kako bismo čuli njezino izlaganje. Ako nakon toga budete imali ikakvih pitanja, moći ćete ih postaviti. U 15.30 moramo nastaviti sa sljedećom točkom dnevnog reda. Dakle, dajem riječ gospođi Langbag. Izvolite. Zahvaljujem. Prvi put ove godine sam s vama ovdje i drago mi je što ću vam predstaviti rad instituta. Htjela sam e, novim članovima odbora FAM ukratko predstaviti koja su glavna dostignuća našeg instituta tijekom prošle godine. Kao prvo što se tiče donošenja odluka, jako nam je drago vidjeti što imamo sve više parlamentarnih izvješća i drago nam je što države članice spominju statistike našeg instituta. Pogledajmo prvo kako smo surađivali s predsjedništvom. Svakih šest mjeseci imali smo jedno izvješće, dakle dva izvješća godišnje. Od iduće godine imat ćemo izvješće samo tijekom e, drugog semestra i tada ćemo imati podrobno izvješće mi e, u izvješćima govorimo o gospodarskoj neovisnosti, o samozapošljavanju. To je bilo za grčko e, predsjedništvo. Također smo analizirali za talijansko predsjedništvo 12 e, područja, dakle pekinški pekinško područje plus 15 i od švedskog predsjedništva e, nastavljamo u tom pravcu, dakle od švedskog predsjedanja. Neke su se stvari ipak promijenile. Sada obrađujemo pitanje donošenja odluka i uloge žena. To je jako važno za Europski parlament. E, pod luksebuškim predsjedništvom predstavit ćemo prvi nacrt dokumenta o donošenju odlaka, odluka sa strane žena što ima e, gospodarske i društvene posljedice. Mi smo pomoću naših istraživanja otkrili da postoji duboki jazovi. 5% jaz koji postoji kod mirovina 16% što se tiče razlike u plaćama između muškaraca i žena i posljednji podatak, podatak o jazu u mirovinama, to je tema za latvijsko e, predsjedništvo. E, trebamo vidjeti koji će biti faktori o kojima će se govoriti u sklopu sa demografskim promjenama i e, društvom koje stare. razlika u mirovinama utječe na siromaštvo, posebice siromaštvo žena. To je bilo vezano uz grčko predsjedništvo. I ukupno, e, ukupna zaposlenost i zaposlenost e, u djelomičnom radnom vremenu, to su teme gdje smo sugerirali indikator. Indikator je prihvatilo vijeće. Ovdje vidimo velike razlike, posebice kod rada e, u nepotpunom radnom vremenu Istraživanje pokazuje da žene biraju e, part-time rad, pogotovo kad imaju malu djecu ili starije ukućane na koje trebaju paziti. E, ekvivalent punog radnog vremena prema kalkulacijama koje smo učinili je sljedeći. Ako uzmemo cilj od 75% zaposlenosti, ne radi se samo o tome da pobrojite e, muškarce ili žene koje rade, nego se tu radi i o velikim izazovima za zapošljavanju žena koje postoje u mnogim državama. Ali ako uzmete ekvivalent punog radnog vremena, vidjet ćete da tu postoje veliki jaz koji pokazuje da zbog part-time rada žene donose neke odluke e, koje zapravo ne bi htjele donositi e, teško je onda postići cilj od 75% zaposlenosti. Po talijanskim predsjedništvom eh, odabrala sam podatak o siromaštvu. O tome trenutno raspravljamo. Prije šest godina ili sedam godina siromaštvo, odnosno situacija u vezi s siromaštvom nije bila dobra, a sad još uvijek imamo 70%, 17% e, žena koje su u opasnosti od siromaštva. E, obitelji sa e, jednim roditeljem najčešće imaju ženu na čelu obitelji, a Također imamo samohrane roditelje kod kojih je muškarac glava obitelji. A postotak samohranih e, očeva se povećao. Prošli put se razgovaralo o e, njima za e, rodno svještene politike. To je jako bitno za europsku politiku i za institucije. Ovo izvješće pod talijanskim predsjedništvom Peking plus 20. E, tu postoji pravna obaveza, ali postoje države članice koje nemaju tu pravnu obavezu. E, što se tiče donošenja odluka, što činimo u vezi s nasiljem nad ženama? U prosincu, i zahvaljujem predsjedništvu što je sudjelovalo na tom događaju, imali smo jako važan događaj, a u lipnju ćemo e, započeti s novim projektom mjerenja e, indeksa koji mjeri slučajeve nasilja nad ženama jer vrlo je teško statistički e, prikazati nasilje nad ženama tako da sada stvarno raspravljamo sa različitim stručnjacima i dionicima o samom poimanju tog e, koncepta i o tome kako ažurirati podatke koji postoje o tome. Radi se o nečemu što je već započeto prošle godine, ali nasilje još uvijek postoji. Također smo prošle godine pokrenuli veliku studiju koja također pokazuje, kao što ovdje vidimo, indeks koji će se prikazati u lipnju Eh, ovdje piše ne možete ništa vidjeti ovdje, ali ubrzo ćemo ovdje imati rezultate istraživanja eh, koje provodi agencija. Mi smo analizirali i podatke Eurostata koji će nam stvarno dati predođbu o tome kako eh, mjeriti nasilje nad ženama. Koji je trošak zbog posljedica nasilja. To je jako bitno u ovom periodu krize. O tome smo govorili u prosincu. E, modeli koji su analizirali pokazali su nam kako možemo procijeniti trošak, odnosno izdatke. Ne radi se samo o pravosuđu, o policiji i o socijali, o uslugama, nego se radi o troškovima koji su vezani uz žrtve. Imamo različite modele koji su analizirani i bilo je potrebno imati veliku pristupačnost podataka. E, ove godine pokušat ćemo pronaći model koji će obuhvaćati e, jako mali broj podataka, a za vas, donositelje odluka, jako je bitno znati e, što treba učiniti kako biste se borili protiv nasilja zato što treba spriječiti nepotrebne troškove za društvo. Ovo je situacija u jednoj kraljevini i vidite kako možemo troškove e, podijeliti na različite kategorije što se tiče e, žrtava nasilja. Prošle godine smo e, točno prikazali što čini policija, što čine socijalne službe i zdravstvene službe koje podatke imamo koje možemo onda uskladiti kako bismo pripremili teren za mjerenje i za zajedničko djelovanje, kako možemo pripremiti e, zajedničko djelovanje protiv nasilja. Ovo, na ovo pitanje je odgovoreno prošle godine, a ove godine moramo poraditi na tomu zajedno s državama članicama kako bismo postigli zajednički cilj, a to je da svi podaci e, koji su vezani uz nasilja ženama budu dostupni. Ovdje vidite koje su službe e, podasale više podataka, a koje još nisu. Za nas je jako važno vidjeti da svi surađuju kako bismo imali podrobno istraživanje o nasilju nad ženama. Prošle godine smo stvorili posebnu platformu koja će se formalno pokrenuti ove godine. Prikupili smo jako puno podataka o rodno osvještenim politikama. Ovdje imate prikaz e, naše stranice s metodama. Imamo jako puno informacija iz svakog sektora koji smo odabrali. Nemamo abstraktne informacije, nego vrlo konkretne informacije iz svakog sektora koje nam prikazaju kako se postiže ravnopravnost između muškaraca i žena i to ne sa zakonodavnog aspekta, nego konkretno što možemo učiniti. Ove godine ćemo pokrenuti tu stranicu. E, imamo razne priručnike i razne instrumente koji su potrebni donositeljima odluka. Kao što sam spomenula, imamo indeks koji će se pokrenuti ove godine, a postoji od prošle godine. Članovi parlamenta pišu izvješća o toj temi, pa bi ih vas stvarno htjela podsjetiti na to da na našim stranicama imate ažurirane podatke. Na primjer, ne samo o e, pekinškoj skupini, nego i o e, drugim pitanjima. Imamo dobro ažuriranu bazu podataka. Prošle godine smo finalizirali projekt e, o statistikama vezanim uz rodno svještene politike Imamo čak 500 tisuća različitih izvora informacija o ženama, tako da su to sad podaci koji su stvarno iskoristivi i dostupni svima i radi se o bazi podataka koje će se obogaćivati e, iz mjeseca u mjesec. Što se tiče administrativne strane našeg radnog programa, možete vidjeti e, da e, se tu može vrlo lako odgovoriti na izvršenje proračuna. To je klasično pitanje koje nas očekuje svake godine. Imamo visoku razinu obveza, trenutno 99,3% ukupnog proračuna, to je najviši postotak do sada. Što se tiče plaćanja, prošle godine postotak se povećao na 72,6% ovaj prijenos je uvijek najveći problem za sve agencije zbog e, godišnjeg načela vođenja računa u agenciji. Imamo neke studije koje smo ponovno trebali pokrenuti sljedeće godine i ponekad informacije kasne zbog toga mehanizam prijenosa nam je izazov ali morat ćemo ga svakako primijeniti i smanjiti e, ovu svotu. A što se tiče samog e, troška za osoblje, ono je ostalo prilično stabilno. Što se tiče viškova, višak je stvarno mali, a u stvarnosti taj višak e, nam u svakom slučaju ne daje nikakve glavobolje, ali radi se o postotku od 5%, a ako ga dostignete onda je kazna smanjenje proračuna, ali mi to nismo postigli, dakle rezultati su dobri što se tiče izvršenja. Evo nekoliko informacija o postupcima. E, prvo, vanjska evaluacija. Svaka agencija, pa tako i mi, moraju imati vanjsku evaluaciju, a rezultat je E, ponovno ispitivanje mandata ili druge promjene. Tijekom ove godine imat ćemo evaluaciju i raspravljat ćemo sa upravljačkim odborom vidjeti koji će biti njihovi prijedlozi. To je važan dio rada unutar agencije. Imamo zaposlenike iz 18 država, e, jednu državu manje odnosno na prošle godine Prošle godine smo imali neke rezove, odlučeni su od um, nadležnog tijela zato što smo trebali smanjiti neke izdatke u tri ili četiri godine. To je sve što se tiče ovog kratkog uznog prikaza. Očekujem vaša pitanja. Hvala lijepa na ovom prikazu i zato što ste bili vrlo sažeti kad ste govorili o ovako kompleksnom pitanju. Ovdje ste se dotakli mnogo tema koje su međusobno povezane. A da čujemo sada eh, gospođu Morvaj. Zahvaljujem. Hvala lijepa i htjela bih svakako privući pažnju na činjenicu da nasilje nad ženama ne bi trebalo pitanje o kojima govorimo u apsolutnim brojkama. Moramo govoriti naravno o statistikama, ali trebamo objasniti zašto se to događa. E, nekada dođe do kaznenog dijela, ali ishod nije smrt žrtve. Neke države članice se drže preporuka Europske unije u sklopu Istanbulske konvencije i unose u svoje zakonodavstvo mjere koje bi mogle zaštititi žene, a tu je obrazovanje žena, edukacija, ekspertiza i tako dalje. Bilo bi stvarno čudno da se povećaju brojke e, statistika, dakle povećanje broja kaznenih dijela e, nasilja nad ženama. Dakle, zaključno možda ne bismo trebali poduzimati takve mjere, mogli bismo to pomisliti. Jer postoje mjere koje štite žrtvu i one imaju pozitivan učinak. Sve više žena želi prijaviti kazneno djelo koje je počinjeno nad njima i to je pozitivno. žene koje su pretrpjele nasilje to prijave policiji i to utječe na statistike. Tako da statistike su korisne, ali ne smijemo ih koristiti kao apsolutnu vrijednost. E, jer ponekad dođe i do smrti e, žrtve. Ako dođe do smrti, onda imate osobu koja je umrla, pa imate i leš, imate cijeli slučaj koji trebate obraditi. Jako je potrebno shvatiti napredujemo li u pogledu efikasnosti ovih mjera koje već postoje. Jer tu postoji nasilje u obitelji, nasilje partnera nad ženama i na kraju krajeva neke žene pretrpe ogromno nasilje u obitelji od partnera koji ih i onda prebije do smrti. Primjećujemo da fenomen um, obiteljskog nasilja je u porastu a trebalo bi doći do smanjenja ukupnog broja tih slučajeva. Tako da kad govorimo o statistikama trebali bismo i reći koliko ovakvih slučajeva završi smrću e, žrtve. Trebali bismo i govoriti i o kaznenom dijelu e, prebijanja osobe ka premlačivanja jer Postoje osobe, postoje žene koje umru zbog toga, ali trebamo razlikovati kazneno dijelo namjernog premlačivanja osobe koja onda umre od zadobivenih ozljeda. Radi se o pravom pravcu tu ubojstvu. Mnogo se novca troši na eh, istraživanja u državama članicama koje imaju veliku ekspertizu, ali moramo tražiti od njih da razmotre takva temeljna pitanja, jer je to bitno i za sve institucije. E, samo na taj način imat ćemo pozitivne rezultate. Hvala. Hvala. Molim vas još jednom da budete kratki. Imamo samo nekoliko minuta kako bismo zaključili raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Hvala. Za početak želio bih zahvaliti i e, gospođi Langbak i cijeloj njezinoj ekipi. E, o, posao koji obavljate vrlo je koristan za politički proces koji je pred nama. Mi, evropski parlamentarci, koristimo plodove toga rada jednako kao i drugi korisnici. I zbog toga bih vam želio postaviti sljedeće pitanje. Rekli ste da vam se smanjio broj suradnika i mene zanima neće li to imati negativne posljedice na posao koji obavljate u institutu. Neće li to zapravo dovesti do jednog presedana jer činjenica jest da se sredstva i osoblje koje institut ima na raspolaganju smanjuju. Gospođa Lambak, imate, ima sada riječ kako bi mogla odgovoriti na pitanja. Izvolite. Zahvaljujem. Što se tiče samog nasilja, brojke su brojke i ima mnogo toga iza tih brojki. E, ne želim sada ulaziti u detalje e, o tome što mi planiramo, ali mi smo proanalizirali čitav proces i tu se govori uvijek o neprijavljenim slučajevima nasilja zato što tu postoji i tolerancija i vi znate da treba razlučiti što je točno, što je krivo. Tu postoji negativna korelacija sa postizanjem agente za ravnopravnost spolova. Postoje različiti stavovi i krivi stavovi u vezi sa nasiljem nad ženama. Indeks će nam pokazati to da su žene sve e, svjesnije svojih prava. Istovremeno postoji negativna korelacija što se tiče stava i tolerancije, jer što je niži prag tolerancije u određenoj zajednici, to se više nasilje prijavljuje. E, to će sve utjecati na indeks a što se tiče smrti koja ulazi kao apsolutna brojka u statistiku, to je u redu. Ali što se tiče ubojstva žene, e, mi pokušavamo uvijek unijeti e, i taj podatak. Što se tiče ubojstva žene, E, ono se može na različit način definirati, i kategorizirati i ponekad same službe ne znaju kako se e, e, odnositi odnosu na taj takav slučaj. Nekada žena biva ubijana, ali treba točno znati u koju kategoriju svrstati takvo ubojstvo, odnosno smrt. E, mislim da smo na dobrom putu kako bismo imali kvalitetne rezultate i u tom području. A što se tiče rada same, samog instituta, postoje veliki izazovi pred nama. E, doživjeli smo tranziciju, a sada pokušavamo vidjeti koje će biti naše aktivnosti u budućnosti. Sve aktivnosti koje provodimo obuhvaćene su uredbom, tako da mi ne obustavljamo nijednu od tih aktivnosti, ali morat ćemo donijeti neke odluke, pronaći neka rješenja. I neka će biti e, takva da ćemo morati promijeniti naš način rada. Hvala. Nadajmo se da nećete morati e, reducirati količinu vaših aktivnosti zato što naš stav ne bi bio u skladu s tim i unutar e, europskog proračuna to je bitna stavka. Uvijek smo rekli govorili da bismo trebali imati dovoljno sredstava za financiranje ovakvih aktivnosti. Upravo smo jutros usvojili izvješće o ravnopravnosti spolova gdje smo govorili upravo o ovome. Trenutno postoje politike koje se primjenjuju ali je došlo do rezova vezano uz te politike tako da se smanjila i kvaliteta pruženih usluga. Zato će komisija uvijek raditi zajedno sa onima koji smatraju da treba dati podršku ovakvim inicijativima. Gospođa Langbach, hvala još jednom što ste bili danas s nama. Mi smo vam na raspolaganju za buduću suradnju i nadamo se da ćemo i dalje surađivati u sklopu politika e, koje e, su nama važne, ali i vašem institutu. Hvala. Pasamos al siguiente punto del, del orden del día de tarde. A sada prelazimo na sljedeću točku eh, poslijepodnevnog dnevnog reda. Gospođa Jurova, povjerenica za pitanja koja također spadaju u nadležnost ovoga odbora. Pridružila nam se danas poslijepodne podne. Zahvaljujemo joj, zaista smo zahvalni što nam se pridružila danas poslijepodne i što ćemo imati prilike razmijeniti mišljenja s njom te što ćemo imati prilike čutri e, koji su i prioriteti budući da se radi o pitanjima kojima se i mi bavimo u ovom odboru. Ovo je prvi puta da gospođa Jurova na jednom ovakvom sastanku ovakvoga odbora otkada je preuzela svoju novu funkciju. Naravno, neki od nas bili smo prisutni tijekom saslušanja, ali sada su se stvari pokrenule i e, svi imamo svoje nadležnosti i ovlasti kao i mi, odbor unutar Europskog parlamenta i na nama je također da si postavimo prioritete unutar našega odbora. I naravno Željeli bismo posebice čuti što će povjerenica reći vezano uz prioritete koji se odnose na jednakost spolova. Bez ikakvog daljnjeg odlaganja predlažem da damo riječ gospođi Jurovi, a nakon toga ćemo pokrenuti raspravu i čuti pitanja članova odbora. Izvolite. Hvala vam lijepa. Dame i gospodo, zaista mi je drago što smo dobili priliku za razmjenu mišljenja tako E, blizu samom početku nove godine i na samom početku mojega mandata. Otkad sam postala povjerenicom, s nekima, s mnogima od vas susrela sam se bilateralno, s nekima od vas i nekoliko puta, ali ovo je zaista dobro došla prilika da se upustimo u raspravu svi zajedno i ja s vama kao odbor. Ravnopravnost spolova nije samo nužnost s gledišta ljudskih prava, već je isto nešto što ima smisla s ekonomskog gledišta. Napred, napredak koji je postavljen i ostvaren unutar Europske unije jasno ukazuje na to. Otkad je usvojila politike vezane uz ravnopravnost polova, komisija je dala svoj napredak tome. Europski parlament, posebice odbor za e, prava žena, važan je partner u toj promjeni. U proteklih e, nekoliko desetljeća zakonodavstvo koje se odnosi na jednaka prava zaista je preraslo u jedan koherentan zakonodavni okvir i sada predstavlja čvrsti sastavni dio aki komunatera. Međutim, još uvijek imamo relativno nisku zastupljenost žena u odborima. E, to je nešto što pokušavamo riješiti zakonskim aktima koji su u pripremi. Politika ravnopravnosti spolova nešto što se promiče u više područja kao što je zapošljavanje, istraživanje i razvojna suradnja. Ravnopravnost spolova važan je element strategije Europa 2020. a isto tako važan je element europskog semestra. Preporuke po zemljama vezane uz tržište rada i sudjelovanje žena na tržištu rada definitivno se redovito upućuju državama članicama zajedno s ostalim preporukama. Europski dan jednake plaće i financiranje odabranih projekata omogućuje da se podigne razina svijesti e, o tome da još uvijek postoji razlika u plaći u Europi između muškaraca i žena. Pripremili smo smjernice kako bi se povećala transparentnost. A isto tako postoji preporuka koja se posebice bavi ovim pitanjem. Sredstva koja su posvećena ravnopravnosti spolova kroz financijske programe poput e, primjerice programa, novog programa o pravima i e, jednakopravnom položaju građana, te sredstva koja ponuta unutar strukturnih fondova koriste se u državama članicama kako bi države članice lakše osigurale primjerice ustanove za brigu i skrb o djeci. sa paktom za razdoblje od 2011. do 2020. o ravnopravnosti spolova unutar komisije, ovaj zakonodavni okvir je definitivno osnažen. Također e, radimo i surađujemo sa organizacijama civilnog društva te im pružamo financijsku podršku. U nizu pitanja nastojimo surađivati sa europskim socijalnim partnerima i ta je suradnja ključna. Usprkos postignutom napretku preostaju nam izazovi. Europa, odnosno Europska unija, još uvijek se suočava sa velikim izazovima i stoga je ključno da se nastavi s borbom protiv nejednakosti koje još uvijek postoje uz pomoć nove strategije koja pokriva razdoblje nakon 2015. godine usmjerena je na ravnopravnost između muškaraca i žena. Ne smijemo stvari ostaviti nedovršenima. Evo, Upravo smo krenuli s novom godinom, radimo na strategiji i pozivamo vas da surađujete na njezinom osmišljavanju. Dozvolite da s vama podijelim neka razmišljanja o glavnim izazovima koji su pred nama i kojima bi se strategija trebala baviti. Kao prvo, željela bih spomenuti nasilje nad ženama. Komisija je predana tome da stane na kraj ili barem da suzbije nasilje nad ženama te da državama članicama da podršku u tim nastojanjima. To će biti sastavni dio nove strategije Europske komisije za jednakost među muškarcima i ženama nakon 2015. godine. Kao što znate, uveli smo zakonodavstvo čiji je cilj zaštita žena i davanje podrške žrtvama. Nova, novi propisi Europske unije o e, zaštitnom nalogu e, ušli su na zapravo stup stupili su na snagu prije samo nekoliko mjeseci. Izuzetno je važno da ih se sada provodi na terenu kako bi uistinu na taj način osigurali zaštitu ženama. Također, vrlo je važno da se u državama članicama prati provedba ovog propisa. Rok je bio 11. siječnja ove godine. Učinkovita provedba je nužna želimo li zaista imati učinka na terenu. Podizanje svijesti i odvajanje sredstava također su prioriteti. Trenutačno sudjelujemo u sufinanciranju 13 nacionalnih kampanji za podizanje svijesti sa ukupnim iznosom od 3,7 milijuna eura. Kasnije ću vam, ako želite, još reći e, koje države članice e, primaju ova sredstva. Osim toga, u sklopu programa za ljudska prava, jednakost i građanstvo također e, financiramo određene aktivnosti na terenu. 2013. godine 9,5 milijuna eura otprilike jest odvojeno za projekte koji se bave pitanjima suzbijanja nasilja nad ženama i takva vrsta financiranja će se i dalje nastaviti. Također provodimo aktivnosti koje su opisane u komunikaciji komisije za dokidanje e, genitalnog sakačenja žena. Gotovo milijun eura odvojeno kako bi se uspostavila internetska platforma e, na kojoj bi se razmjenjivala znanja i saznanja upravo o ovom problemu. Izuzetno je važno da se stupi u kontakt sa ženama i djevojčicama koje su ili bile žrtve ili e, su u opasnosti da postanu žrtve genitalnog sakačenja žena. Vjerujem da će se o tom pitanju također raspravljati i na sljedećoj plenarnoj sjednici Europskog parlamenta parlamenta u Strasburu. I na kraju, dozvolite da kažem da moramo i dalje raditi na tome da poboljšamo dostupnost i kvalitetu podataka o nasilju nad ženama. Samo tako možemo zapravo predlagati eh, efikasne inicijative koje se temelje na dokazima. Željela bih iskoristiti ovu priliku kako bih istaknula ključnu ulogu koju igra Europski institut za ravnopravnost spolova. Ovaj institut mora igrati i dalje važnu ulogu, mislim da ste upravo imali prilike čuti mnogo od ravnateljice te agencije o projektima u kojima institut sudjeluje, te isto tako o tome na koji način se prikupljaju podaci u institutu. Ta agencija zapravo mora surađivati zajedno s Eurostatom. I ja računam i na vašu suradnju kako bi se to ostvarilo koje druge europske inicijative mogu još pomoći da se ukine nasilje nad ženama. Moja je namjera da osnažim nastojanja da se donesu mjere koje uzimaju u obzir specifične kompetencije Europske unije kao i država članica te da uzmu u obzir Istanbulsku konvenciju. Budući da neki dijelovi Istanbulske konvencije potpadaju pod isključivu nadležnost Europske unije, mislim da bi pristupanje Istanbulskoj konvenciji zapravo bio vrlo valjan i snažan instrument u daljnjoj borbi država članica e, da se bore protiv ovih problema. E, zbog toga je ratifikacija te konvencije u državama članicama jedan od prioriteta na kojem zapravo namjeravam raditi. Trenutačno unutar komisije zapravo proučavamo pravne posljedice vezane uz pristupanje toj konvenciji i eventualne druge elemente koji su s time povezani. Međutim, pristupanje Europske unije konvenciji ne smije se uzeti zdravo za gotovo. Naime, ja računam na vašu potporu da tu ideju proguram i da ona ima uspjeha i nadam se također da ćete pomoći da vaše vlade kasnije tu konvenciju ratificiraju. Osim toga, moramo se pozabaviti nekim nedovršenim poslovima. E, Prvenstveno moramo finalizirati direktivu o ženama e, u odborima, upravnim odborima. Prema najnovijim statističkim podacima, neke države članice eh, vidjele su eh, pozitivan razvoj događaja, uglavnom one države članice koje su uvele ili razmišljaju o tome da uvedu pravno obvezujuće mjere vezane uz zastupljenost žena u upravnim tijelima. Međutim, u drugim državama članicama situacija stagnira ili se čak pogoršava. Upravo stoga ovakva direktiva potrebnija je nego ikad. Različite studije jasno ukazuju na to da postoji ekonomski temelj ekonomska opravdanost ovakve direktive. Usprkos tome što države članice, e, neke države članice još uvijek smatraju da se radi o striktnim kvotama, ne radi se o tome u direktivi. Direktiva će zapravo država članica zatražiti da uspostavi proces, da uspostave proces koji će dovesti do bolje ravnopravnosti, odnosno do bolje ravnoteže među spolovima te da omogući da i žene budu e, među ključnim igračima koje se uzima u obzir kada se razmatra imenovanje u upravne odbore. Prijedlog se polako približava kvalificiranoj većini u vijeću zajedno s latvijskim predsjedništvom, a Latvija je među državama članicama koje su nedavno zauzele jedan pozitivniji stav prema direktivi, ja ću uložiti značajne napore e, kako bi se ostvario napredak u, po ovom predmetu i nadam se da ćemo uspjeti doći do željenog kompromisa i potrebne većine u vijeću. Nastavit ću i dalje s raspravama i razgovorima s predstavnicima onih država članica koje se još uvijek nisu odlučile ili ovoj priči pristupaju relativno oprezno. Nadam se da ću osigurati njihovu podršku i računam na vašu podršku i u ovom pitanju. Moramo donijeti ovu direktivu u tijeku 2015. godine. Radni program komisije za 2015. godinu, odnosno za prvih e, šest mjeseci, zapravo je usmjeren na to da se e, među ostalim ostvari napredak po pitanju direktive o porodiljnom dopustu. Veliko mi je zadovoljstvo što ću imati prilike s vama raspravljati o tome. Učinit ću sve što je u mojoj moći, zato što se meni čini da zaista postoji mogućnost da se pronađe kompromis. Međutim, ako ne uspijemo ostvariti napredak vezano uz ovaj prijedlog, onda će se taj prijedlog zamijeniti novom inicijativom. Iskoristit ćemo priliku da zaista promotrimo stvarne potrebe kako roditelja, tako i poduzeća u ovom svijetu koji se tako brzo mijenja, te ćemo nastojati predložiti rješenja koja su svrhovita kako bi se udovoljilo njihovim potrebama. U potpunosti podržavam cilj direktive o porodinom dopustu i želim zajedno s vama pronaći način e, kako se njime najbolje pozabaviti. Mislim da zaista moramo iskoristiti sve prednosti koje nam omogućuje e, sadašnji miks politika koji se odnosi na ravnopravnost polova. Dakle, moramo omogućiti majkama da imaju fleksibilni aranžman angažman kojim omogućuje da nastave sa svojom karijerom, ali istovremeno brinu se za svoju djecu, te da se odgovornost ravnopravno podijeli između muškaraca i žena. Što se pak tiče razlika e, razlike u plaći među spolovima, to je još jedno pitanje kojim se treba baviti. Razlika u plaći i dalje je vrlo značajna. Iznosi 16,4%. To su podaci s kraja prošle godine. A to je definitivno nešto što nije u redu zato što e, smanjuje e, motivaciju kod žena da sudjeluju na tržištu rada negativno utječe na ekonomski rast a isto tako i na socijalnu koheziju E, posebice sada kad imamo situacije u kojima se obitelj sve više oslanja na žensku plaću, djelomično ili u potpunosti. Mi podržavamo jednaku plaću za oba spola, pratimo provođenje e, europskog zakonodavstva u državama članicama vezano uz jednaku plaću, također promičamo transparentnost kad se radi o plaćama i jačanje razine svijesti u javnosti. Izuzetno je važno da se uspostavi ravnoteža između privatnog i profesionalnog života koja je sve više narušena. S time se naime obitelji e, redovito suočavaju. Izuzetno je važno da u daljem političkom radu imamo na umu da razlika u plaći još uvijek postoji. U novoj strategiji o ravnopravnosti spolova i taj će se problem odraziti. Ono što je tjesno povezano sa razlikom u plaći jest i razlika u visini mirovine. Možda ćemo u budućnosti morati otići i korak dalje po ovom pitanju. Zabrinjava me razlika u visini mirovine među spolovima koja je u EU vrlo visoka, 39% prosječno gledano. Ja stoga smatram da je rješavanje ovoga problema jedan od prioriteta za budućnost. Komisija je imala vodeću ulogu u provođenju analize ovoga pitanja i nastojala ga je istaknuti. Smanjivanje razlike u visini mirovine između mirovina između spolova također je nešto što može biti sastavnim dijelom socijalnih politika i e, politika zapošljavanja. Strategija Europa 2020. godine također e, daje dobar okvir za motrenje kako se ovaj problem rješava. E, Tijesno ćemo surađivati sa latvijskim predsjedništvom vezano uz onu, ovu inicijativu. Željeli bismo definitivno donijeti zaključke koji bi se odnosili na razliku u visini mirovine među spolovima kako bismo se tim pitanjem pozabavili. Razgovarala sam dugo sa latvijskim ministrom koji je spreman iznijeti ovo pitanje e, na dnevni red vijeća kako bismo se i njime pozabavili na odgovarajući način. Ovo su samo neki od izazova naše buduće suradnje. Ja bih željela da nova strategija zapravo odražava da smo svjesni svih tih problema. Željela bih da svi akteri aktivno sudjeluju u provođenju osmišljavanju i provođenju strategije. U nadolazećim mjesecima ja ću se ekstenzivno savjetovati sa svim dionicima na razini Europske unije i na nacionalnoj razini, sa predstavnicima vlasti, sa nevladinim udrugama i E, smatram da je to što FEM priprema izvješće na vlastitu inicijativu u ovom pitanju zaista veliki doprinost. Računam na vašu potporu i na naš kontinuirani dijalog. Nova strategija mora biti sveobuhvatna i mora pokrivati sve europske politike. Mora omogućiti uspostavljanje jednog koordiniranog okvira sa vrlo jasnim rokovima E, koji pokrivaju razdoblje do 2020. godine te mehanizme redovitog praćenja. Uspjeh se može ostvariti jedino i samo ako na najvišoj političkoj razini postoji predanost rješavanju problema ravnopravnosti spolova te ako ravnopravnost spolova zapravo postane vidljiva na središnjoj razini gdje se planiraju politike. Ja zapravo želim dvojni pristup. S jedne strane želim specifične aktivnosti, a s druge strane želim integraciju rodne perspektive u sve politike. Spremna sam raditi na tome sa svim svojim kolegama povjerenicima i zatražit ću od njih da ova rodna perspektiva, rodna dimenzija e, bude integrirana u sve politike kao što traže ugovor o Europskoj uniji i kao što traži e, sadašnje zakonodavstvo, te ću očekivati od njih da to uključe u svoj portfelj. Također je ključno osnažiti rodnu dimenziju E, dvaju važnih mehanizama za integraciju rodne perspektive. S jedne strane procjena učinka i evaluacije, te s druge strane strukturne reforme koje se provode u državama članicama. Naime, mora se vidjeti da strukturne reforme zapravo mogu imati različiti učinak u državama članicama na žene i muškarce. I zapravo ugradnja rodne perspektive je nešto što se treba uzeti u obzir. Zajednička izjava E, vijeća europskoga parlamenta i komisije te uzimanje e, u obzir stvarnih potreba također bi moglo otvoriti vrata odvajanju većih sredstava iz proračuna. I tu se veselim suradnji sa Kristalinom Georgijevom koja je zapravo zadužena za e, europski proračun i ljudske potencijale i nadam se da ćemo uspjeti progurati tu ideju. Također u potpunosti podržavam cilj od 40% žena na upravljačkim rukovodstvenim pozicijama unutar Europske komisije. Na kraju, pobrinut ću se da Europska unija nastavi i dalje svijetlim primjerom pokazivati da je dobar model ravnopravnosti među spolovima u svijetu. Nastavit ćemo s doprinosom e, međunarodnim aktivnostima, kao što je primjerice unutar platforme za ispravak plaća i unutar Ujedinjenih naroda, odnosno njihove komisije o statusu žena, ali isto tako kroz promicanje ravnopravnosti žena u programu za razdoblje nakon 2015. godine. Želim zahvaliti parlamentu, posebice odboru FEM, Zbog predanosti promicanja ravnopravnosti spolova, radujem se našoj budućoj suradnji i nadam se da ćemo zajedno uspjeti ostvariti napredak u ovom području, te da ćemo uspjeti poboljšati živote i žena i muškaraca, te ostvariti rast u Europskoj uniji. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospođo Jurova. Gospođo Mina, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Hvala lijepa, gospođo povjerenice, što ste danas ovdje s nama. Od srca vam zahvaljujem na izlaganju koje ste održali. Zaista je sjajno. Moram priznati da ste već odgovorili na neka pitanja koja sam pripremila da ću vam postaviti. Dozvolite da samo kažem stoga da sam odlučila da ću vam dati svoju punu potporu u nastojanjima e, koja se odnose na Istanbulsku konvenciju. To je nešto što je za nas izuzetno važno i sa strane ALDE mi ćemo učiniti sve što možemo kako bismo vas podržali u tim nastojanjima. Imam jedno kratko pitanje. Vezano uz izvješće koje je obravio Europski institut za ravnopravnost slonova, spolova, e, Ravnopravnost polova e, kada se govori o nasilju nad ženama još uvijek je e, nešto što zapravo nije u potpunosti riješeno. Mene zanima e, planira li Europska komisija učiniti išta da olakša prikupljanje podataka jer smo čuli da je to problem i planira li nešto učiniti na usklađivanju pokazatelja. Hvala vam lijepa. E, hvala vam što ste bili tako kratki. Kao što sam i jutros rekla, ljubazno molim kolege da ne govore duže od dvije minute. Naime, imamo nekih deset članova odbora koji su se javili za riječ, a ipak moramo i ostaviti prostora gospođi Jurovoj da odgovori na pitanja. Možemo dalje. Gospodine Skiper, izvolite. Uh, uh, I Hvala vam lijepa. Gospođo Jurova, želim vam um, uspjeh u vašim nastojanjima. Hvala vam na porukama koje ste poslali. Imam jedno pitanje. Teme o kojima se trenutačno raspravlja, primjerice direktiva o E, jednakom postupanju sa osobama neovisno o vjeroispovijesti, spolnoj orijentaciji ili ili invaliditetu, takozvana direktiva o jednakom postupanju me dovodi do mojeg pitanja. Nekih sto nevladinih udruga poslalo je pismo e, Jean-Claude Junckeru tražeći da se nacrt direktive napusti zbog načela političkog diskontinuiteta. To zapravo jasno ukazuje da su građani Europske unije zabrinuti kako će se provoditi taj prijedlog ako se uistinu donese. Mnogi govore o tome da su formulacije nejasne, nedovoljno precizne i da bi mogle dovesti do nepredvidivih ili neželjenih tumačenja. Moje pitanje za vas je sljedeće. Koji je vaš odgovor na dvojbe koje su izražene u tom otvorenom pismu koje je poslano i koje je vaše stajalište? Gospođa Linkević, izvolite. Hvala lijepa. Gospođo povjerenice, hvala vam što ste pristali sudjelovati u raspravi na našem odboru. Nadam se da ćemo uspjeti obaviti e, praktičan dio posla. Tvrdnja da moramo finalizirati rasprave o kvotama unutar poduzeća do kraja godine jest uistinu optimistična i ja vam u, to želim, u tom smislu želim mnogo uspjeha. Rasprave tijekom plenarne sjednice išle su u smjeru da se pregovori o direktivi o porodiljnom dopustu nastave. Europski parlament iskazuje svoju spremnost da nastavi s takvom vrstom e, rasprava i da pronađe kompromis koji bi omogućio e, jedno rješenje koje je prihvatljivo i komisiji i vijeću i parlamentu. Gospođo povjerenice, prihvaćate li vi e, obvezu da preuzmete odgovornost e, za sudbinu ove direktive? Aludiram na e, ono što je govorila povjerenica Tyson. Jer radi se ipak o direktivi koja je neka vrsta interinstitucionalnog oružja i što činite da bi ta rasprava bila deblokirana i nastavila se? Idemo dalje, izvolite. Hvala lijepa. Hvala vam što ste ovdje, što ste spremni na raspravu s nama. Prošloga tjedna na plenarnoj sjednici bila sam zaista sretna kada ste iskazali svoju otvorenu potporu direktivi o ženama u upravnim odborima, a isto tako sada mi je jako drago čuti što ste rekli da ćemo 2015. godine ostvariti napredak. E, nekako sam bila pod dojmom da je 2014. godine italijansko predsjedništvo u startu ostavilo takav dojam, ali onda u konačnici nismo imali željeni rezultat. Pa me zanima što vi činite, e, posebice imajući u obzir vrlo oprezno stajalište latvijskog predsjedništva. Što činite da se ostvari napredak po tom pitanju, zato što se bojim da bi još jedna godina bez ostvarenog napretka zapravo bila promašaj. Moje drugo pitanje tiče se akcijskog plana protiv homofobije. Nakon e, saslušanja e, prošle godine rekli ste da nam treba izravan i brzi plan. Možete li nam molim vas reći e, kako stvari napreduju jer e, nama se svidjelo što ste predani za rješavanje e, ovoga pitanja, što smatrate da je borba protiv homofobije jedna od ključnih stvari, ali sada bismo voljeli čuti nešto više o konkretnim potezima. I treća stvar o kojoj smo mnogo govorili, a to je pitanje digitalnog jedinstvenog tržišta. Ono se, kao što smo vidjeli, počinje graditi unutar Europske unije. Mi kao odbor FEM složili smo se da ćemo imati e, izvješće na vlastitu inicijativu o tome koju ulogu žene igraju u digitalnoj eri i ja bih željela čuti od vas što vi smatrate E, da bi žene trebale učiniti, odnosno kako bi trebale biti zastupljene u izgradnji jedinstvenog digitalnog tržišta. Jer trenutačno još uvijek imamo prilike vidjeti da žene zapravo nisu pretjerano zastupljene ili na odgovarajući način u sektoru informatičkih tehnologija i mene zanima e, koji bi bili koraci s vaše strane koje biste mogli poduzeti da se pobrinemo da žene zaista u informatičkom svijetu zažive u potpunosti. Hvala lijepa. Idemo dalje. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. E, ja bih također željela zahvaliti gospođi Jurovoj što je ovdje s nama. Za početak želim reći jednu stvar. Hvala vam što ste dosljedni. Hvala vam što jamčite kontinuitet. E, hvala vam što ste spremni provesti obveze koje ste preuzeli. E, slušala sam i vaše e, prve komentare prošle godine i ovo što smo sada čuli ovdje i što ste govorili kao povjerenica na drugim mjestima, vidim dosljednost, na tome sam zaista zahvalna. Mi u Europskom parlamentu E, ćemo definitivno dati punu potporu u vašem radu, ali nadam se da ćemo također dati i nužni impuls kako biste ostvarili napredak. Kao što je Angelika rekla, već ste odgovorili na veliki broj pitanja koja bismo vam možda željeli postaviti, ali mene zanima jedno konkretno pitanje vezano uz direktivu o porodiljnom dopustu. Činjenica je da se zapravo nalazimo u jednom dobu e, koje nas je na neki način dovelo do limba. Zapravo pokušavamo deblokirati nešto što već četiri godine e, stoji u vijeću. E, svi se nadamo da će se dogoditi nekakvo čudo, da će doći do nekakvog iznenađenja i da će doći do deblokade razgovora i pregovora. Naravno, mi bismo željeli da vi nešto učinite kako bi se stvari riješile. Međutim, kakva je zapravo stvarnost, stvarnost muškaraca i žena roditelja koji imaju djecu. Izuzetno je važno da imamo rješenje koje bi odrazilo stvarnost koju proživljavaju današnje obitelji. Koje su vaše ideje vezano uz e, direktivu o porodiljnom dopustu? Kako bismo mogli uzeti u obzir stvarne probleme koje obitelji imaju? Hvala. Hvala i ja želim također zahvaliti što ste došli i što ste odlučili ući u raspravu sa odborom tako rano u svojem mandatu. Kao što je netko već ranije spomenuo i rasprava u plenarnoj vezano uz imenovanje žena upravna tijela također je bila vrlo zanimljiva, dobro je čuti vašu predanost i odlučnost. Jedna od stvari kojom se ja zapravo bavim i koju guram otkad su me izabrali za zastupnicu u Europskom parlamentu je trgovina ljudima, što je problem koji zapravo postoji diljem Europe i e, širi se i izvan granica, odnosno dolazi u Europsku uniju izvana. Tu postoji čitav niz dimenzija. Veliki broj žrtova, žrtava, nekih 80% su zapravo žene. E, ostvarili smo već E, mnogo vezano uz to sa gospođom Vasilou kao jednom od vodećih figura. Uspjeli smo mnogo učiniti po pitanju direktive za suzbijanje trgovine ljudima. Međutim, još uvijek imamo velike probleme. A to je da države članice ne prepoznaju da žrtve trgovine ljudima prema članku osmom ne smiju biti kažnjene Drugim riječima, ako ih se prisililo e, kao žrtve trgovine ljudima na kaznena djela, ne može ih se smatrati odgovornima za ta kaznena djela. A također spomenuli ste i naloge za zaštitu izuzetno je, koji su stupili na snagu zapravo nedavno, dakle izuzetno je važno da organi koji provode e, zakonske propise na terenu imaju potrebnu edukaciju kako se može osigurati da se provodi e, takav propis te da se osigura relevantna edukacija za one koji to provode na terenu. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Stasov. Hvala e, na tome što ste došli danas. E, imam tri stvari, trudit ću se biti kratak. Prvo, direktivi o e, dopustu. Naime, naša, e, naš klub zastupnika nije baš zadovoljan e, pristupom komisije koji kaže ili ćemo sve ovo što imamo baciti, odbaciti ili ćemo sve to dobro razvodniti. Znači, e, Znači, treba komisija ipak preuzeti odgovornost za sve to. I bilo bi puno bolje da parlament i komisija nastave stavljati pritisak na vijeće. I mislimo da bi to bilo bolje povezano s potrebama naših građana i ove detektive, a ne da zbog toga što se vijeće ne može složiti vi kao e, to sve samo povučete. Znači bolje bi bilo zadržati politički pritisak na vijeće koje je odgovorno što ovaj dokument blokiran. Druga stvar, Istanbulska konvencija. E, e, bilo mi je drago čuti da ste vi za pristup Europske unije Istanbulskoj konvenciji, što je odlično i naravno povjerenice neki od nas svakako će vas u potpunosti podupirati. Neki od klubova ovog parlamenta to pokušavaju već puno godina i to je zasigurno jedna važna bitka u do, dolazećim mjesecima. Naravno postoje uvek eh, i ideja i zahtjev za, za direktivom protiv nasilja na razini Europske unije, što bi također bilo važno i nastavit ćemo tražiti komisiju da i to zadrži na umu. I treća stvar, i tu ću stati, su preporuke za pojedine zemlje. Dakle, želio bih znati više možda konkretnije kako ćete osigurati e, upravo ovo uzimanje u obzir e, rodno specifične perspektive u svim tim e, dokumentima, posebice uzevši u obzir povjerenika Timmermansa. Naime, nije, nije dobro samo imati lijepe riječi u e, preporukama po zemljama kad istovremeno imamo strukturne reforme koje E, idu u potpuno suprotnom smjeru. Dakle, ima puno toga što treba učiniti po ovom pitanju, a ja bih rado čuo koje su vaše namjere u tom smjeru. Zahvaljujem. Gospođa Bjork. Ja, e Hvala. Ja sam e, iz kluba zastupnika GUE NGL Svakako možete računati na, našu potporu u svim komponentama vašeg rada koje uključuju eh, jačanje borbe protiv nasilja nad ženama, odnosno borbe protiv seksualnog iskorištavanja, eh, trgovine djevojkama i također podizanje kvalitete te borbe na eh, globalnoj razini. Znači, evo samo sam se žela vjeriti da kada smo u predizbornoj kampanji razgovarali s ljudima, ljudi zapravo misle da se ne čini previše da je e, da u nekom smislu je u pitanjima rodne ravnopravnosti došlo do stagnacije, a u nekim kontekstima kao i da se vraćamo unatrag u smislu e, jednakosti. Pa nadam se evo da možete iskoristiti i uzeti u obzir i naše mišljenje i našeg odbora u tom smislu i iz drugih odbora. Ali još jedna stvar, dakle, ako bi se mogli možda više usredotočiti na ekonomske i socijalna prava žena. U ovom kontekstu nama je posebice zanimljivo da ste vi rekli da ste se E, posebice odlučili fokusirati na razlike u mirovinama između muškaraca i žena. Ako se doista radi o 39% razlike, to je kolosalni problem. I naš klub zastupnika e, ovdje želi pojačanu suradnju. I mi također mislimo da i ovdje e, je ključan investicijski plan za ključne strukture. Dakle, ekonomske i socijalna prava za žene su od ključnog e, značaja. Gospođa Movaj. Zahvaljujem. Mislim da je iskazano puno interesa za Istanbulsku konvenciju o suzbijanju nasilja e, nad ženama i za njezino stupanje na snagu. E, možda ono je počinjena greška što je rečeno da ovo prvi međunarodni sporazum s obvezujućim pravnim učinkom, a ovdje se zapravo e, zabravlja e, djelovati protiv e, ovog fenomena nasilja nad ženama. Dakle, sada odbor UN već se bavi ovim pitanjem i, i taj odbor SIDA je zapravo uspostavio već e, određeno tijelo, kvazi pravni odbor, odnosno tijelo koje se bavi e, takvim e, prigovorima, odnosno tužbama u tom obliku. Naime, već smo imali jedan slučaj tužbe protiv Mađarske gdje je pretučena žena se e, obratila tom odboru UN SIDO e, gdje je odbor onda e, instruirao Mađarsku što da učini u slučajima takvog nasilja nad ženama. I žena je zapravo dobila naknadu. Nažalost, zapravo te Mm, to je tek nastupilo nakon deset godina i na kraju nije ni isplaćena očeta, Ali vidjeli smo i slučajeve tužbe protiv Austrije i e, imali smo i e, smrtno stradalih žrtava obiteljskog nasilja i ne čini se dovoljno kako bi se doista pozabavilo ovim problemom kako ja to vidim. Dakle, e, moj bi savjet bio prije stupanja na snagu Istanbulske konvencije. Trebali bismo pogledati što taj odbor un zapravo radi u posljednjih deset godina, jer e, to je e, tijelo već ima desetogodišnju sudsku praksu u području borbe protiv žena, nasilja protiv žena. Dakle, trebamo pogledati e, kako je, na koje način se taj odbor e, e, djelovao i jesu li zemlje članice ispunile one zahtjeve koje je odbor postavio pred njih. Dakle, možda bismo mogli imati radionicu ili konferenciju kako bismo mogli pogledati prakse i Eh, ono naučeno iz eh, rada UN odbora. Pa ne znam, evo, možda bi bilo zanimljivo čuti što misle kolege o takvoj inicijativi. Zahvaljujem. Gospođa Dansila. Hvala vam lijepa. Drago mi je što ste danas ovdje s nama. Dozvolite da jednostavno poduprem ono sve što su kolege rekli prije mene. I također želim reći da tijekom rasprave o programu rada komisije prošli tjedan bilo je 361 jedan glas za, 259 protiv. Europski parlament je zapravo iskazao svoju želju da održi ovaj projekt prijedlog direktive o porodiljnom dopustu. Parlamentarci su jasno iskazali svoju želju za pregovorima, za potragom za fleksibilnošću koja je nužna. Vi, dakle, trebate preuzeti odgovornost koja vam pripada i zaista računam na vas da ćete deblokirati blokadu do koje je došlo. Zahvaljujem. Petira. Pozdravljam povjerenicu, zahvaljujem joj na dolasku i na uvodnom izlaganju. meni se čini da su dvije teme oko kojih je jako važan njen razgovor sa povjerenicom Tajsen. Naime, gospođo Jurova, kad smo imali saslušanje, onda ste upravo na ovo pitanje koje su mnogobrojni kolege prije mene postavili, a riječ je o porodiljnoj direktivi, rekli da će to biti jedan od prvih prioriteta i da ćete razgovarati sa povjerenicom Tajsen kako bi se usuglasile, pa me zanima da li ste obavile taj razgovor i e, što ste konkretno dogovorile. I drugo je pitanje također direktive o radnom vremenu vremenu jer e, mislim da je to također zajednička tema obzirom da primjerice u uslužnom sektoru gotovo je zaposleno ninety žena koje su potplaćene rade za minimalne plaće rade bez ijednog dana odmora u tjednu ponekad rade i po tri tjedna bez prekida što znači da nemaju vremena za sebe da ne vide svoju obitelj i da nisu kod kuće onda kad je njihova obitelj kod kuće što znači da im treba osigurati barem jedan slobodan dan odmora u tjednu što bi po mom mišljenju po mogućnosti trebala biti nedjelja. dakle zanima me da li ste E, i tu direktivu o radnom vremenu uzeli u jedan od svojih prioriteta i ako niste da li ćete o njoj razgovarati također sa povjerenicom Tyson? Hvala lijepo. Muchas gracias, señora Povjerenice, drago nam je što ste danas sa nama, drago nam je također što se govorilo o toliko važnih stvari ovdje danas. E, ja doista vjerujem da je uspjeh vašeg rada u velikoj mjeri povezan i sa dobrim kontaktom sa drugim povjerenicima i također o tome da se i e, osiguraju dobri kontakti sa drugim povjerenicima, da se uspostavi mreža, e, dakle da se podjeljuju ciljevi kojima će se govoriti o ravnopravnosti spolove u drugim komisijama jer još jednom želim naglasiti odbor za žene i povjerenice za žene također mogu puno postići, ali veliki ciljevi mogu se postići u suradnji samo s drugim povjerenicima i mene zanima dakle koji je način suradnje u ovom kontekstu. Hvala. Zahvaljujem. Sada dajem riječ gospođi eh, Vanden eh, Indenfeld. E, hvala. Dakle, ovo me doista potiče da vjerujem da ćemo postići mnogo u pitanju rodne jednakosti u dolazećim e, godinama i mjesecima i ponekad možda je pa, pametno pažljivo postupati. Imam ja dva možda ne pitanja nego stvari koje želim istaknuti. Naime, prva stvar je na početku prezentacije govorili ste o nasilju protiv žena i želim e, vas uputiti na jedan slučaj u kojemu smo također postavljali pitanje komisiji vijeću a to je kampanja koju provodi e, e, mađarska policija ili grad protiv e, silovanja, ali na način da oblate žrtve. Znači ostanite kod kuće, ne nosite kratke suknje, ne idite vani piti i tako dalje. I to cirkuliraju na YouTube-u. I nedavno je i CEPOL, Policijska akademija iz Budimpešte e, koje smo mi pisali nedavno, ali direktor Cepola izgleda da nema previše e, veze sa tim slučajevima. Naime, htio smo vas uputiti na e, ovo što se događa, jer ako trebamo obučavati policajce, oni bi trebali štititi žrtve, ne prebacivati krivnju na njih i naravno pokušavati ih ohrabriti da prijave, a ne ih odvraćati. Druga stvar je da prije podne nisam mogla biti na glasovanju i žao mi je što je odbor glasao protiv amandmana kojeg sam ja dala, a u kojemu se ističe činjenica da u svim zemljama članicama se mijenja demografija stanovništva i to tako da imamo sve više i više e, domaćinstava sa jednom osobom. Naime, ne sa jednim roditeljem, nego s jednom osobom. Naime, 40% svih domaćinstava zapravo u njima živi samo jedna osoba, a većina tih eh, domaćinstava su samostalna domaćinstava jedna, jedne žene, znači rastavljene žene ili žene udovice ili žene koje jednostavno žive same jer ne žele živjeti s nekima ili tako dalje. Dakle, one jesu u većoj opasnosti od siromaštva i drugih problema i takva kućanstva je, s jednom osobom e, su i u lošijem položaju što se tiče fiskalnog tretmana, socijalnog stanovanja i tako dalje. Dakle, mislim da u bilo kojim daljnjim prijedlozima komisije bismo se trebali usredotočiti ne samo na posebnu potporu obiteljima, nego i na ovu sve veću skupinu e, osoba koje žive same u jednočlanom domaćinstvu. Da, hvala. Hvala na svim komentarima i na svim pitanjima. Svi ste izrazili dakle zabrinutosti koje imamo e, u našem odboru kad e, govorimo o nekim od e, ovih dokumenata i politika koje potpadaju pod odgovornost naše povjerenice. Pa evo u posljednjih deset minuta povjerenica može odgovoriti na pitanje i komentare koji su izneseni strana našeg odbora. Izvolite povjerenice. Ovo je češki, ali ipak mi morate dati prevod. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Hvala na pitanjima. Ja ću nastojati što je bolje moguće odgovoriti na vaša pitanja. Nastojat ću također nekako dešifrirati ove bilješke koje sam si pisala e, kada ste postavljali pitanja. Za početak e, plaće za žene. Direktiva oprostite, odnosno Istanbulska konvencija e, koja je vezana uz to pitanje, e, nešto na čemu također treba inzistirati. Dozvolite da prvo govorimo o Istanbulskoj konvenciji. Deset zemalja je već ratificiralo Istanbulsku konvenciju od kolovoza. Međutim, preostale su još mnogobrojne europske zemlje koje bi taj tekst trebale ratificirati. Ja ću svim tim zemljama uputiti pismo i smatram da je to nešto što svakako treba učiniti zato što Istanbulska konvencija predstavlja vrlo važan instrument za borbu protiv Nasilje nad ženama prvenstveno, to nije jedina stvar, o tome se govorilo ovdje. Ona mora ići ruku pod ruku sa nacionalnim zakonodavstvom i isto tako sudskom praksom Europskoga suda. Drugi dio našega posla tiče se zapravo realizacije svih koraka koji su nužni kako bi se pristupilo toj konvenciji, odnosno kako bi to učinila Europska unija. Konvencija državama članicama zadaje zapravo čitav niz zadaća, a Europska unija u svojoj nadležnosti ima pitanja koja se tiču imigracije i azila. Istanbulska konvencija je zbog toga izuzetno važan korak i za nas, ali i za cijelu Europu. Što se tiče Europskog instituta za ravnopravnost spolova EIG, nije to jedina agencija e, koja se bavi ovim pitanjima. Njima se bavi Agencija za temeljna prava čije je sjedište u Beču. I izuzetno je važno da surađuju sa Eurostatom kako bi se prikupili svi potrebni podaci. Naravno, važno je i koja se metodologija koristi. Kao što je i ovdje spomenuto, vrlo je važno da se poradi na usklađenosti prikupljenih podataka kako bismo mogli bolje usporediti situaciju u različitim državama članicama. To je nešto što je također povezano sa ciljevima koji su sastavni dio i drugih nastojanja koje provodimo. Primjerice, Mene bi, na primjer, zanimalo da li ovih 13 kampanja za podizanje svijesti koje financiramo sa 3,7 milijuna eura zaista predstavljaju pravi odgovor na e, rješavanje suzbijanja nasilja nad ženama. Ja još uvijek nemam točan odgovor na to pitanje. Cipar, Estonija, Francuska, Italija, Litva, Malta, Poljska, Slovenija i Ujedinjeno kraljevstvo dobivaju sredstva za te programe. A isto tako mislim da postoji još jedna država članica koja koristi te sredstva, ali nemam je ovdje na popisu. U svakom slučaju važno je da se vidi prema kojim kriterijima se sredstva dodjeljuju i vrlo je važno da naša nastojanja budu bolje usmjerena na stvarne potrebe. Suzbijanje nasilja nad ženama je zaista neprihvatljivo i mislim da nema potrebe da sada ulazimo u detalje zbog čega. No, vratimo se pitanju jednakog postupanja i plaće. Govorili ste o otvorenom pismu nevladenih udruga. Moram priznati da ja nemam informaciju o tome. E, očito se radi o nečem prilično recentnom ali u svakom slučaju ću se raspitati. Što se tiče pitanja žena na mjestima u upravi poduzeća, ja sam još uvijek optimistična vezano uz taj propis. Ta direktiva je izuzetno važna i nadam se da će moj optimizam u konačnici se poklopiti sa stvarnošću. Mnogo toga treba još učiniti. Dvije velike zemlje i još jedna mala željele bi dati svoju podršku u ovome projektu. Rasprave se vode i u vijeću. Sve zemlje s izuzetkom jedne koja je suzdržana kažu da žene moraju biti zastupljene ne samo u nadzornim tijelima, već isto tako i u tijelima koja upravljaju poduzećima, zato što se pokazalo da raznolikost u upravnim tijelima ima izuzetno plodonosan pozitivan učinak na sama poduzeća, na njihove poslovne rezultate i tako dalje. Dakle, što se toga tiče, gotovo se svi slažu. Sada treba odlučiti kojim putem će se ići. E pa tu već postoji više različitih mišljenja. Te nesredne kvote zapravo e, su kamen spoticanja. Kad budemo bliže sljedećem Europskom vijeću, trebat će zapravo izvršiti pritisak, reći ću to vrlo konkretno, dakle izvršiti pritisak na neke države članice, tako što će im se objasniti da se zapravo u pitanje dovodi raznolikost. To je ipak nešto što je važno, nisu kvote te koje su uvijek najvažnije. Radi se jednostavno o putu koji moramo krenuti, koji bi u konačnici trebao nas dovesti do cilja, a to je e, kvaliteta i kvalifikacije kandidata kao kriterij broj jedan prilikom selekcije. Ako imamo dva jednako vrijedna e, kandidata, onda bi onaj spol koji je manje zastupljen trebao imati primat. E, neće to možda uvijek biti žene, možda će se raditi o obrnutoj situaciji Dakle, e, nekakav fantastičan muškarac koji je izuzetno sposoban i kvalificiran neće biti zamijenjen bilo kakvom ženom, ali kvalificirana žena koja ima jednako vrijedne kvalitete kao taj muškarac treba biti ravnopravni kandidat i može ga zamijeniti. Kad e, govorimo o ovom pitanju žena u upravnim tijelima, Želim reći još jednu stvar. Kontaktirala sam sa predstavnicima medija kako bih stavila naglasak upravo na ovu temu. Češka televizija mi je postavila pitanje i pitali su me jesam li osluškivala potrebe poduzeća, jesam li razgovarala s predstavnicima poduzeća. Ja sam rekla To je pitanje koje sam postavila prošlog tjedna. Organizirala sam e, okrugli stol s predstavnicima E, poslovne zajednice i nevladinih udruga. E, predstavnici poslodavaca zapravo su rekli pa ne trebaju nama zakonski propisi, mi smo i sami uvidjeli da bi nam takav put bio koristan zato što je izuzetno profitabilan i donosi poslovne rezultate. To je dakle nešto e, što nas potiče da radimo na kvalifikaciji, na obrazovanju žena, zato što su predstavnici poslovne zajednice također rekli da žene trebaju biti bolje kvalificirane da odgovore na potrebe tržišta rada, da se treba raditi na tome da se, na primjer, djevojčice potiče da izaberu i neko znanstveno zanimanje ili tehničku karijeru, primjerice nove tehnologije, informatičke tehnologije. Dakle, možda bismo zapravo trebali raditi na tome mnogo prije nego što dođemo do trenutka e, odabira e, ženske kandidatkinje za određeno radno mjesto. To je nešto što treba ugraditi u sam duh, u um. E, trebamo stvarati fleksibilne mlade ljude. To bogatstvo je bogatstvo koje je potrebno i kod muškaraca i kod žena. Ako sa ženama ne postupamo na takav način, onda zapravo na neki način tratimo 50 do 53% našeg ljudskog potencijala. Dame i gospodo, mi si to nikako ne možemo dopustiti. Dozvolite također da vam kažem nešto o tome kako mislim da bismo mogli riješiti probleme o kojima smo govorili. Ja sam obavila, napravila sam domaću zadaću, da tako kažem. Proučila sam strategiju koja će prestati važiti 2015. godine. Proučila sam tekst zajedničke izjave Proučila sam e, tekst strategije Europa 2020. Međutim, podaci pokazuju da je napredak koji je ostvaren relativno slab. Što nas koči? Što nas usporava? Možemo si postaviti pitanje jesu li to zakonodavni instrumenti. Međutim, postoji čitav niz aspekata koji se ne mogu riješiti jednostavnim zakonskim propisom. Potrebno je više raditi na konkretnim aktivnostima, na kampanjama osvješćivanja. Pitanje koje si postavljamo je što je najbrže, što je najintenzivnije, jesu li to tehnološke promjene, ekonomske promjene ili pravne promjene što je zapravo glavna pokretačka snaga u svijetu danas u ova tri područja o kojima sam e, govorila. Nemojmo zaboraviti niti socijalne promjene, promjene u socijalnom tkivu. Ako želimo e, riješiti pitanje socijalne odgovornosti žena, onda vidimo da nas to vodi do određenih razlika u kulturi, u tradiciji, u običajima. To je područje koje će tražiti ustrajnost jer vrlo je teško takve stvari brzo mijenjati. To je nemoguće. Dakle, ako želimo djelovati brzo, ako zaista želimo osigurati promjenu, ako mislimo da takav napredak najbrže možemo ostvariti ekonomskim putem, u redu onda se trebamo usredotočiti na promjene u ekonomskom sektoru. Dakle, pobrinuti se da veći broj žena bude zastupljen u upravnim tijelima poduzeća ili u rukovodstvenim tijelima, da se intenzivnije odvija socijalni dijalog sa ženama. To je onda put pomoću kojeg možemo brzo realizirati e, rezultate. Što se pak tiče ostalih pitanja, pitanja koja su se primjerice ticala porodinog dopusta. Naravno, ne sviđa mi se zapravo ova pozicija eh, gdje zapravo na neki način glumim noja, ne guram glavu u pjesak. Učinit ću sve što je eh, u mojoj moći da se postigne dogovor. Međutim, moram reći da osobno po tom pitanju nisam previše optimistična. Naime, kad pogledam danas situaciju gdje samo 8 od 28 država članica ne ispunjava zahtjeve direktive, to je 18 tjedana porodiljnog dopusta uz um, punu plaću. A mi sada želimo E, riješiti e, stvar tako da usvajamo direktivu koja se pak bavi pitanjem koji predstavlja minoran problem u e, većini država članica. Zbog toga je izuzetno važno da sa stručnjacima iz glavne uprave analiziramo problem. Direktiva ovako kako je postavljena sada ne uspostavlja izravan, izravnu vezu između zapošljavanja i rasta. Razgovarala sam sa ekipom e, koja se bavi pitanjima zapošljavanja i stavljamo naglasak na širenje mogućnosti, prilika koje žene imaju na tržištu rada, kako bi im se omogućilo da ostanu kod kuće, ali da budu i plaćene za rad koji obavljaju kod kuće. jer one su te koje se, među ostalim, oprostite, ako sam cinična, brinu za odgoj budući poreznih obveznika. E, ako ništa drugo, to treba uzeti u obzir. Izuzetno je važno da žene ne zaostaju u svojoj karijeri, da se vrate na posao ako to žele što je brže moguće a da pritom ostvaruju određene prednosti i imaju određene olakšice koje im to omogućuju. To je također i rezultat okruglog stola koji sam održala sa predstavnicima poslovne zajednice koji su rekli da žena koja odlazi na porodilni dopust od dvije godine e, mnogo gubi na vrijednosti za poduzeće. Zato što tijekom tog vremena ne napreduje. S druge strane, ja moram priznati da je meni bilo jako žao što sam se morala prebrzo vratiti na posao nakon rođenja svojeg djeteta. E, moramo nekako omogućiti ženi da donese odluku. Ako žena odluči e, otići, e, vratiti se na posao vrlo brzo nakon rođenja djeteta, onda toj obitelji treba pružiti povoljne uvjete kako bi žena to mogla učiniti. E, novi prijedlog direktive trebao bi zapravo omogućiti ženama koje se ranije nakon poroda vrate na posao da imaju rješenja koja mogu koristiti. To je nešto što se također tiče i odgovornosti muškaraca i mogućnosti da muškarci dijele opterećenje, odnosno teret skrbi nad djetetom. Čini mi se da sam malo odužila, ispričavam se. Koja su mi još pitanja preostala? Što se tiče planiranja, rok od šest mjeseci nije rok u kojem će se stvari e, konačno riješiti, ali to je rok koji će nam omogućiti da vidimo koje još mogućnosti postoje ako vijeće nakon tih šest mjeseci ne postigne dogovor oko direktive o porodiljnom dopustu, ja bih zapravo željela već imati u pripremi neki tekst koji bismo mogli prezentirati za analizu učinka. E,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 E, kad govorimo o trgovini ljudima, to nije nešto što spada izravno u moje ovlasti, ali nešto je što je djelomično obuhvaćeno direktivom koja se bavi žrtvama trgovine ljudima. Što se pak tiče primjera iz Mađarske. Hvala što ste me o tome obavijestili. Vidjet ćemo kakva je situacija. Zapravo smo ovdje u više navrata čuli da je potrebno neovisno tome radilo se o trgovini ljudima ili nekim drugim područjima, eh, čuli smo više navrata da je nužna efikasnija provedba na terenu. Radi se zaista o poslu e, koji traži pomno praćenje i treba vidjeti što zapravo države članice čine kako bi provale na terenu ono oko čega se dogovorila Europska unija. Dakle, zapravo se radi o tome da se provode kontrole i da se e, provjeri ne samo ono što je vidljivo možda na prvi pogled. plodna a mi teda... E, zahvaljujem vam povjerenice što ste došli k nama, što ste našli vremena i nadam se da ćemo imati tako uspješnu suradnju i kasnije. Ali uz dvije minute pauze samo da zamijenimo mjesta pa ćemo nastaviti odmah dalje. Hvala.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 sa dnešná, dnešný hearing uskutoční v dvoch panelových diskusiách. Okay, there is no interpretation. Um, Nema prijevoda izgleda. Isprika. Saying, uh, can we ask, and which language is not Spanish? Okay, should we wait for Spanish translators? Uh, now it's going. It's okay? It's okay. A the system is not good. Okay, so poprosíme niekoho, kto to vie opraviť, nastaviť. It's, it's okay? prijevod bi sada trebao funkcionirati. Još jednom srdačno pozdravljam sve na ovom saslušanju, na temu implementacije direktive o jednakom postupanju prema muškarcima i ženama u profesionalnom okruženju i radit ćemo u dvije panele rasprave pa dopustite da vam predstavim goste na prvom panelu, znači implementacija e, u praksi, jednake plaće za muškarce i žene, ali prije nego što dođemo do rasprave u panelu dajem riječ gospođi Zaborskoj koja će otvoriti ovu raspravu svojim uvodnim napomenama. Zahvaljujem. E, uvaženi kolege, gosti i stručnici, poštovani prijatelji. Doista ne začuđuje da nakon godina provedbe direktive 2006-55 u zemljama članicama i dalje vidimo da zakonodavstvo koje se odnosi na jednaku plaću za muškarce i žene predstavlja zemljama članicama veliki izazov. Jaz u plaćama muškarca i ženama nije nestao, kao niti razlika u postupanju prema muškarcima i ženama, dakle nejednakost u postupanju. Dakle, u ovom kontekstu doista se radujem našoj prvoj e, panel rasprave s gospođom Edith Bauer, E, bivšoj e, zastupnici e, koja je uložila mnogo truda u borbu protiv nejednakog postupanja prema ženama na radnom mjestu, a što je odraženo i u jazu u plaćama. Bila sam onda kada je izvješće gospođe Bauer se sastavljalo i podnosilo Gospođa Bauer pokušala je sastaviti tekst koji bi doista e, imao pravo značenje i pravu, e, to pravi put za budućnost. A posebice ako pogledate preporuke na kraju e, tog teksta, odnosno izvješća, a to su vrlo detaljne preporuke koje pokrivaju niz e, područja, vidjet ćete da je e, gospođa Bauer počela s objašnjenjem e, pojmova i koncepata, zatim govorila o sankcijama i poboljšanju e, zakonodavnog okvira EU politika. Također vrlo mi je drago što danas imamo priliku raspraviti ovo pitanje s gospođom s gospođom Eleonorom Saudaskajte iz Europske komisije koja nam može dati stručni pogled na zakonski okvir e, o jednakom postupanju. Ako želimo postići jednake uvjete na poslu i u radu za muškarce i žene i omogućiti jednako postupanje, moramo razumjeti zakonodavni okvir i koje su poteškoće u njegovoj primjeni. tek se onda možemo usredotočiti na preporuke s koje, odnosno prepreke s kojima se suočavaju zemlje članice. Također ovo izvješće e, govori o preporukama komisije, e, evaluira ih i po potrebi dodaje još neke druge. Podcrtavam također i raspravu i dijalog sa stručnjacima po ovom pitanju i Institucije koje se bave pitanjima jednakog postupanja, nevladne udruge i socijalni partneri također moraju biti dio cjelokupnih napora za borbu protiv postojećih nejednakosti. Kao što znamo, zakonodavstvo je samo jedan dio, jedan, jedna strana medalje. E, međutim, e, nejednakost postoji iz raznih e, razloga i uzroka koji idu dalje od samog zakonodavnog okvira ili možda iz razloga koji nije tako lako ukloniti zakonodavnim okvirom. Kad sam pripremala ovaj tekst nisam znala što će reći povjerenica u prethodnom govoru, ali ona je rekla da nejednako postupanje prema muškarcima i ženama nije uvek posljedica zakonodavstva i zakonodavnog okvira, nego posljedica načina na koji ljudi razmišljaju, posljedica okolnosti kojima svjedočimo. To je još e, jedan daljnji razlog zašto se razlujem. Radujem raspravi sa profesorom e, Gerlom i predstavnikom Business Europe e, koji također će govoriti o nacrtu izvješća, a kasnije ćemo e, još razgovarati o ovoj temi u općoj raspravi. Zahvaljujem dakle još jednom svima koji su sudjelovali u pripremi ovog saslušanja. E, vremena je malo pa bismo trebali odmah krenuti sa našim radom i s našim stručnjacima pa zahvaljujem i dajem riječ prvom govorniku e, e, bivšoj zastupnici Europskog parlamenta gospođi Bauer. Dobar dan svima. Evo doista pozdravljam ovu situaciju gdje tri žene za govorničkim stolom govore isti jezik. Dakle, evo htjela sam reći da mi je doista velika zadovoljstvo što mogu biti ovdje i također vidjeti sljedeći korak po ovom pitanju kako e, će ovo pitanje krenuti dalje i doista bih voljela vidjeti da se ova stvar e, počne razvijati dalje. Ali evo govorit ću engleski. Ovdje Objasnit ću vam koja je srž preinake dokumenta. Nešto malo povijesti, ukratko. Članak 1.1.1 Rimskog ugovora govori o jednakom, nego plaći za jednak posao. U tom članku piše da muškarci i žene trebaju dobiti istu plaću za isti odrađeni posao članak 119. Glavno načelo bilo je da se stvori situacija sa jednakim uvjetima za e, e, gospodarsku konkurentnost. Kod svakog daljnjeg ugovora došlo je do ponavljanja tih načela, uključujući i ugovor iz Lisabona. Htjela bih ovdje govoriti o članku 157 koji se bavi jednakom plaćom. Posebice stavak treći koji kaže da Europski parlament treba poduzeti mjere kako bi se osigurala primjena načela jednake plaće za jednak posao, za jednaku proizvedenu vrijednost. Htjela bih podcrtati ovaj dio zakonodavstva iz jednog razloga. Kako bih e, definitivno pojasnila činjenicu da odgovornost Europskog parlamenta jest svakako neizbježna. Vi ne možete izbjeći vlastitu odgovornost u odnosu na poslovnu zajednicu. Ne možete izbjeći E, izbjeći vašu odgovornost u odnosu na e, socijalne partnere. Imate jako važnu ulogu u sklopu zakonodavstva. Gospođa Zaborska je također rekla da imamo jako puno zakona u vezi s tim pitanjem. Kao što vidite, imamo iza nas 40 godina e, zakonodavnog procesa i ova direktiva koja je sad u procesu preinake obuhvaća direktivu 75 i druge direktive o teretu dokazivanja vezano uz e, jednako postupanje u sklopu socijalne sigurnosti. E, s druge strane, imamo ne samo zakonodavstvo, nego i situaciju de facto. Evo prikaza koje sam preuzela iz Eurostatovih e, podataka o e, jazu vezanim uz spol. Danas imamo novi jaz između muškaraca i žena što se tiče e, višeg obrazovanja. To je minus 8% i ovaj jaz se povećava. I zbog njega sada nastaju poteškoće u e, jednom tržištu koje je sve važnije za sve nas. Ovaj jaz je nešto što zahtjeva našu pozornost. Situacija je složena. E, sve više e, dječaka ostavlja e, obrazovanje vrlo rano, mnogo češće nego što bismo očekivali. I taj fenomen zahtjeva našu pozornost. Ali vratimo se na jaz vezan uz polove. Veliki jaz postoji u stopi zapošljavanja. Sad je to 12%. E, prognoza je da će uz ovako razvijanje okolnosti mi ćemo postići ciljeve strategije 2020 e, u 2050. 2030. godini. Mi se također zalažemo e, za popunjavanje jaza u plaćama između muškaraca i žena. Vidim donekle neko napredovanje. U skladu sa preliminarnim podacima za 2012. godini 16,5 posto je e, postotak koliko iznosi jaz u plaćama. Ali radi se samo o preliminarnim podacima. Trebamo još podatke iz nekih drugih država, tako da pretpostavljam da će konačna brojka biti nešto veća. Razlike u e, satima rada Znamo da 32% e, radne snage predstavljaju žene koje rade posao sa djelomičnim radnim vremenom. Tu je jaz prilično velik. I postoje velike razlike među državama članicama prethodne socijalističke države imale su situaciju u kojoj su žene radile s punim radnim vremenom, ali tamo je kultura rada potpuno drugačija u odnosu na ostale države. Možemo sada preskočiti ovaj slajd i dolazimo do jaza u ukupnim primanjima. Ovaj jaz pokazuje koliko je teška situacija vezana uz razlike u plaćama. Ove brojke pokazuju da u našem životu ukupan jaz u primanjima je 37%. Žene su imale uvijek primanja koja su bile 37% manja u odnosu na muškarce u toku radnog vijeka. Vratimo se na naše podatke. Vidimo da je veći dio ovog jaza stvoren zbog e, jaza u plaćama. 90% zbog sati radnog vremena, a ostalo e, zbog e, zapošljavanja, razlika u zapošljavanju. Zaključak 39% iznosi razlika u mirovini u Europi. Direktiva će sada biti preinačena, ali u prošlosti nije došlo do velikih promjena unutar te direktive. E, sada imate izvješće i pred vama i do veljače 2013. godine, tako je pisalo u članku 32. Situacija se trebala promijeniti. Prije toga je situacija bila složenija. Ali moramo imati na umu da nam je zakonodavstvo ostarijelo. Nemamo dovoljno snage i nismo dovoljno učinkoviti. I s tim kvalitetama mi pokušavamo komisiju navesti na to da predloži zakonodavne promjene. Zato smo pripremili izvješće kojim tražimo od komisije da nam da jasniju definiciju s nekim obavezama koje će države članice trebati preuzeti kako bi promijenile situaciju u pogledu transparentnosti plaća. Plaće i nadnice za rad trebale bi biti e, javni podatak, a skrivati podatke o tome nije u redu ni za socijalne partnere, ni za ostale. U situaciji kad vi ne znate e, koje podatke smijete ili ne smijete tražiti, nalazite se u teškom položaju kod bilo kojih pregovora. Zato tražimo jednu vrstu e, razmjene podataka ne dirajući u pravo pružanja osobnih podataka. Vidjeli smo da nemamo dobru klasifikaciju poslova, tako da smo tražili više smjernica u tom području. I još jedno pitanje vezano uz tijela za ravnopravnost. Mnogo se govorilo za vrijeme rasprave o tome da je zakonodavstvo dobro, samo što e, pravni lijekovi nisu dobri i trebali bismo se uvijek obratiti sudu u slučaju potrebe, ali znamo da su slučajevi u tom području prilično rijetki. Postoji različita sudska praksa u državama članicama i u nekim slučajevima tužbe se mogu podići besplatno, a u nekim slučajevima je vrlo skupo obratiti se sudu. Dakle, tijela za ravnopravnost e, u ovakvim predmetima imaju vrlo malu moć i ne mogu se baviti ovakvim predmetima. Ne mogu, na primjer, e, primijeniti sankcije u slučaju kršenja načela. Što se tiče socijalnog dijaloga, vidjeli smo da je pitanje um, jednake plaće na vrlo niskoj razini u prioritetima. Načelo jednake plaće trebalo bi ući u javne ugovore. Um, rodno osvješćivanje je također važno pitanje i htjela bih vas pitati, odnosno zamoliti, da uvijek imate na umu kod raspravljanja o novim zakonodavnim dokumentima, da imate na umu da ta načela moraju biti uvjet. Jer će uvijek biti jako teško ostati pri tim načelima. Sankcije koje se nameću prilično su slabe. Tvrtke koje vrlo jasno krše načelo jednake plaće imaju jednak pristup javnoj nabavi isto kao i one tvrtke koje poštuju to načelo jednake plaće između muškaraca i žena. Dakle, u tom području mi, odnosno vi, biste trebali učiniti nešto više. Bilo bi potrebno također govoriti o promjeni direktive o radu na e, nepuno radno vrijeme. U međuvremenu komisija je predložila direktivu, a to je e, spomenula povjerenica, a to je direktiva o ženama u um, um, odborima, upravnim odborima. Nadamo se da će ta direktiva ubrzo e, biti e, odobrena. A Svakako je to možda trebalo biti prije 8. ožujka prošle godine. Što se tiče ove preporuke, moram reći da mogu samo pozdraviti ono što je do sad učinjeno. Ja predlažem sljedeće. Ako zakoni ne funkcioniraju, onda će možda preporuka funkcionirati. Da, ima mnogo razloga za to, zakoni ne mogu promijeniti svijet i učiniti čudo, ali vi sada možete nešto promijeniti kroz zakonodavni proces. Ne možete promijeniti strukturu gospodarstva, ne možete promijeniti pitanje horizontalne segregacije, ali ono što vi ipak možete učiniti, to je promijeniti zakone. za korijenite promjene hoćemo li još trebati čekati 82 godine ili nećemo. Čini mi se da je odgovor na vama. Hvala na pažnji. Ďakujem veľmi pekne. Pevne dúfame všetci, že to tých 8 Zahvaljujem. Svi se nadamo da nam neće trebati 82 godine kako bismo postigli rezultate. Ali imamo ograničeno vrijeme na raspolaganju, pa molim predstavnika Europske komisije, gospođu Sadelskajte, da eh, se pridrži zadanog vremena od 10 minuta. Nakon toga ćemo imati pitanja. Ako imate pitanje sada, molim vas da ga postavite. Podignite ruku. Zahvaljujem, predsjedavajuća. Kao prvo htjela bih reći o nešto više o razlici u plaćama. To je bio prioritet politika komisije u sklopu ravnopravnosti između muškaraca i žena. To je u strategiji komisije za 2000-2015. godinu. Na tržištu rada taj fenomen ima lošu, loše posljedice. Komisija uvijek podcrtava slučaj smanjivanja razlike u plaćama. Primjeri pozitivnih posljedica su bolje doprinošenje gospodarstvu i zapošljavanje visokokvalificiranih radnika, povećanje motivacije i e, poboljšanje imidža tvrtki. Razlika u plaćama ima mnogo razloga. E, i trebamo imati široki pristup e, svim komponentama tog problema. Kao što je prethodna govornica e, rekla, tu su uključeni donositelji odluka i razni dionici. Kvalitetna primjena postojećeg pravnog okvira Europske unije e, ključno je u iskorjenjivanju razlike u plaćama. Komisija stalno prati primjenu zakona na nacionalnoj razini i to se vidi u pokušaju preinake direktive. Mi dajemo podršku državama članicama u pravilnom e, primjenjivanju postojećih pravila. U ljeto 2014. komisija je donijela e, preporuke o izmjeni direktive o jednakim plaćama i Europski parlament je 2008. i 2012. u rezolucijama iznio svoje potrebe vezano uz tu temu i sada trebamo sve provesti u praksi. Trebamo e, predložiti način da se ojača direktiva i da se podcrtaju pitanja koje trebamo riješiti kao prioritete. Imali smo dokumente koji su omogućili dionicima da smanje jaz u plaćama. E, tu su četiri dokumenta. U prvom dokumentu smo se obratili dionicima i pokušali riješiti sustav klasifikacije. Drugi dokument e, tiče se Europskog suda gdje smo pronašli dobre primjere sudske prakse u tom području a tu je i e, primjer nacionalnih dobrih praksi. Nadamo se da ćemo tim mjerama pomoći poslodavcima, socijalnim partnerima, nacionalnim vlastima i sudovima kako bi primijenili zakonodavstvo jednakosti plaća. I tu su i e, žrtve diskriminacije koje trebaju ostvariti svoja prava. Izvješće koje imamo pokazuje um, pravac za budućnost e, i za primjenu prava koja su dana u direktivi. Primjena odreda o jednakoj plaći u državama članicama je vjerojatno jedna, jedno od područja koje ima najviše problema. A prema istraživanjima postoji još uvijek diskriminacije u plaćama između muškaraca i žena. Diskriminacija E, se spominje i na nacionalnim sudovima. Primjena načela jednake plaće e, pokazuju da postoji još uvijek nedostatak transparentnosti u nacionalnim sustavima. Postoji i e, nedovoljna pravna izvjesnost i nemamo jasne kriterije za usporedbu različitih radnih mjesta. Tu su također i proceduralne prepreke, na primjer dugotrajni sudski postupci, ali i problemi u tužbama vezanim uz jednaku plaću. Zakonodavstvo o jednakoj plaći ovisi o e, volji pojedinca da se obrati sudu. Broj slučajeva diskriminacije u vezi s plaćama pri nacionalnim sudovima je vrlo nizak. Ali mogli bismo poboljšati sudjelovanje e, i obraćanje sudu sa strane žrtava diskriminacije vezano uz plaću. Također smo primijetili da postoji diskriminacija u strukturi plaća unutar pojedinih firmi, industrije općenite, a socijalni partneri bi trebali nešto poduzeti u vezi s time. imamo i druge rezultate izvješća koje nam pokazuju da trebamo slijediti preporuke parlamenta. Zato je parlamenta primijenila načelo potpune transparentnosti u plaćama muškaraca i žena. Imali smo tako instrumentari čitavog niza mjera koji bi nam omogućio popunjavanje jaza u razlici plaća. Države članice trebaju našu pomoć, trebaju imati veću transparentnost. E, samo na taj način uspjet ćemo navesti poslodavce da nam daju podatke o visini plaća i o e, tarifnom pregovaranju. Treba nam prikladni miks mjera kako bismo se suprotstavili ovim problemima. Imamo razne preporuke koje ćemo primijeniti do kraja ove godine. Na taj način komisija će pomnije pratiti situaciju i procijeniti potencijalne potrebe. Hvala. Dziękujemy teraz pre vaše Hvala. Dozvolite mi sada da otvorim raspravu. Gospođa Morva je tražila riječ. Izvolite. Zahvaljujem. što ste govorili o položaju žena. Imam namjeru sada izraziti e, pozitivno mišljenje o ovom vašem izvješću. Čuli smo konačne rezultate, vidjeli smo koja je sudska praksa, to je također jako zanimljivo. Ali mislim da je stvarno teško shvatiti da nakon toliko godina, kad smo imali to načelo koje je bilo uključeno u zakon i u europski standard, dakle načelo jednake plaće za jednak posao, da još uvijek nije provedeno u praksi. Dakle, pravi ljudi u pravom životu, prave žene nisu još uvijek profitirali od toga. Zahvaljujući ovom dokumentu s rezultatima istraživanja moći ćemo nešto poduzeti, ali moramo pogledati širu sliku. Tu su slučajevi, sudski slučajevi i imamo i medijske kampanje koje nam treba omogućiti da pratimo te procese. Radi se o predmetima pred Europskim sudom. Moramo proučiti postojeće zakonodavstvo koje se primjenjuje, moramo to učiniti svim našim snagama. Postoje mnogi projekti vezani uz prava žena. Projekte organizira Institut za ravnopravnost spolova i e, mislim da su to stvarno vrijedni projekti. Koja je vaša reakcija, koja bi bila vaša reakcija kad bismo imali, na primjer, pilot slučajeve koje bismo mogli slijediti od početka do kraja provedbe? A radi se o projektima jednake plaće za jednak posao. E, možda se tu radi o jednakom poslu koji muškarci i žene vrše za jednaku plaću, ali znamo da se tu događa i teška diskriminacija ponekad. Možda govorimo o plaćama unutar pojedinim tvrtkama, o razini plaće. Tu je možda razlika između e, građana koji dolaze iz Središnje Europe ili iz Zapadne Europe tu postoji razlika. Jesu li ljudi plaćeni jednako za rad iste vrste? Neki ljudi pripadaju tradicionalnim nacionalnim manjinama. Njih trebamo usporediti sa većinom. Dakle, diskriminacija poprima razne oblike i to može dovesti i do više struke diskriminacije. To je teška situacija koja se treba riješiti, a to možemo riješiti samo korištenjem svih mogućih pravnih instrumenta koji su nam na raspolaganju. Zahvaljujem. Sljedeći govornik, izvolite, možete postaviti pitanje. Zahvaljujem. Evo, imam dva pitanja. Kao prvo, koji su gospodarski sektori u kojima je razlika između plaća muškaraca i žena veća. Koji su sektori na koje se trebamo posebno usredotočiti? Drugo pitanje, e, možda e, gospodin Barlo zna o čemu govorim. U Slovačkoj imamo još jednu kampanju u odnosu na onu koja se vodila u medijima. E, radi se o djevojci koja kaže kad budem odrasla osoba znam da ću zarađivati manje. Možemo li stvarno procijeniti koji je učinak takve kampanje? Možemo li stvarno poboljšati situaciju stvarno? jer znamo da je ta kampanja provedena uz kritiku da se radilo samo o trošenju novca. Možemo li stvarno osvijestiti javnost i poboljšati situaciju? Imamo li nekakva iskustva ili neke najbolje prakse o tome kako takve kampanje mogu stvarno promijeniti situaciju? Gospođo Zaborska, izvolite. Zahvaljujem. Omogućite mi da vam zahvalim kao prvo na statistikama koje ste predstavili. E, rekli ste da postoji razlika od 37% u plaćama. Rekli ste da to uključuje i radno vrijeme i stopu zapošljavanja. Kako uključujete materinstvo, odnosno porodilni dopust koji možda utječe i na razlike u plaćama? Jer mi svi dobro znamo da se ta razlika posebno vidi nakon prvog do, porodnog dopusta. Zahvaljujem. Ako nema dodatnih pitanja, dajem riječ našim gošćama. Gospođo Bauer, izvolite. Zahvaljujem. Htjela bih odgovoriti na mađarskom. Zahvaljujem što ste postavili to pitanje. Naravno da neću moći odgovoriti na svako pitanje koje je postavljeno zbog eh, nedostatka vremena. Mnogo se raspravlja o tome kojim putem trebamo ići za strategiju 2020. Trebamo li primijeniti zakonodavstvo koje trenutno postoji i gospođa Liring je govorila o sudovima i o tome koliko je uspješnih slučajeva bilo kad su se ljudi obratili sudu. Ali što trebamo učiniti ako e, određena odredba nije imala nikakvog učinka u roku 30 ili 40 godina. Naravno, to je teško pitanje, teško je odgovoriti. Htjela bih samo reći da postoji jako mali broj sudskih predmeta koji su podignuti. Zašto? Ako Pokretanje parnice u Luksemburgu ništa ne košta. Onda je to možda za sagledati, ali uvijek postoji pitanje trebate li se obratiti nekakvom tijelu i tijelo za ravnopravnost je e, tijelo koje daje preporuke to ne znači da će preporuka uvjetovati ishod e, sudske parnice, ali tu su uvijek i sankcije. I država članica treba se e, na sudu pozabaviti određenim pitanjem. Možda one države koje krše pravila ne bi trebale imati isti pristup europskim fondovima kao one koje ih primjenjuju. To bi moglo biti jedno rješenje prema kojem bismo trebali raditi. Dakle, primjena postojećeg zakonodavstva trebala bi biti, trebala bi biti uvjet. Ne mislim da bi moglo biti moguće doći do rješenja bez promjene zakona ako određen zakon nije funkcionirao posljednjih 40 godina, vjerojatno neće imati nikakav učinak u budućnosti. Dakle, trebamo ga promijeniti. I sad još jedno zanimljivo pitanje, neću ulaziti u detalje. Čuli smo da postoje razlike koje se smanjuju, ali to E, nije ujednačena situacija. Vidjeli smo da se situacija pogoršava od 2008. do 2012. Bilo je tako. Što trebamo napraviti ako zakon već 40 godina nije učinkovit? Možda ga trebamo promijeniti. To je upravo ono što smo mi tražili od komisije. Nadajmo se da će komisija u određenom trenutku pozabaviti se s tim pitanjem. I jasno je da sam se zalagala u prošlosti kako bi znanost i istraživanje bili područje gdje će jaz u plaćama biti najmanji. Susrela sam se s predstavnicima sektora i oni su mi rekli da nisam u pravu, da statistike pokazuju da u javnom sektoru razlika u plaćama je zapravo manja, a u privatnom sektoru je jaz velik. Što se tiče kampanje, želim reći da je kampanja bila europska kampanja. Tako da mislim da će predstavnik komisije odgovoriti na to pitanje. A što se tiče porodinog dopusta, da, postoji jasna vesna koju je naznačila gospođa Zaborska. Te razlike nisu toliko jasne među osobama koje su tek diplomirale na tržištu rada. Ali čim se žena vrati s porodinog dopusta, razlike se vide. I razlike postaju sve dublje. To se vidi u svakom području. Kao prvo, e, žene su spremnije na prihvaćanje posla sa polovičnim radnim vremenom kad imaju dijete. i ako ne pronađu prikladno rješenje, one biraju ostati kod kuće i rasno je da tu postoji razlika u plaćama. To vidimo u statistikama koje pokazuju da se razlike pokažu nakon što se žene vrate na radno mjesto nakon eh, prvog porodiljnog dopusta. Hvala vam lijepa. Ja se slažem da je zakonski okvir koji se tiče jednake plaće samo dio rješenja i da je zapravo e, su potrebni dodatni instrumenti politika da se problem efikasno riješi. Upravo stoga fokusiramo se na efikasnu provedbu postojećeg zakonodavstva vezanog uz jednaku plaću. Nadamo se da nedavno usvojena preporuka vezana uz transparentnost plaće će pomoći da se borimo protiv diskriminacije i da će potaknuti aktivnosti vezane uz postizanje jednake plaće na nacionalnoj razini. Što se tiče koncept kvaliteta rada, jednako vrijednog rada. Mi također u preporuci preporučamo da jednako vrijedan rad bude nešto što se temelji i što se ocjenjuje na temelju objektivnih kriterija, primjerice temeljem uvjeta e, edukacije, obrazovanja, kvalifikacija i slično, te u skladu sa sudskom praksom Europskoga suda. I na kraju nedavno donesena preporuka komisije treba ići u kombinaciji sa horizontalnim aktivnostima. Fleksibilnost je potrebna kako bismo se mogli baviti fenomenom razlike u plaći. Na učinkovit način trebaju se uzeti u obzir okolnosti u državama članicama na nacionalnoj razini. Nažalost, ne mogu vam dati više informacije o europskoj kampanji o kojoj ste govorili. Hvala lijepa na odgovorima. Vjerojatno nismo u potpunosti crpili ovu temu, ali preostao nam je još e, samo sat vremena, odnosno manje od sata e, prevođenja i zato predlažem da krenemo na sljedeći panel. Ljubazno molim e, uvodničare da dođu i smjeste se za govornički stol gospođa Mike Verlu i gospodin Guillaume Cravero u ime Business Europe. Izvolite. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy, a prejdeme k druhému panelu, ktorý sa nás... Hvala lijepa, dame i gospodo. Krećemo sada sa drugom panel raspravom. Naziv te pana rasprave jest Put naprijed, način kako poboljšati jednake mogućnosti. I'm uh, thanking. Oh, for the invitation and I will be Hvala vam uh, na pozivu i drago mi je što ću moći s vama podijeliti nekoliko razmišljanja vezano uz poboljšanje jednakih prilika. Čuli smo već od nekih govornika da je krajnje vrijeme da se stvari promijene vezano uz razliku u plaći, zato što je napredak koji je dosta ostvaren vrlo polagan, a ponekad se čak čini da napretka niti nema, već da idemo unazad. Razlika u plaći među spolovima. Što, o čemu se zapravo radi? Što je u igri? Mislim da se moramo prisjetiti da razlika u plaći nije problem e, izoliran sam za sebe. To je problem od ključne važnosti u nastavku i produljivanju nejednakosti između muškaraca i žena, zato što predstavlja izravan iskaz nejednakosti muškaraca i žena u gospodarskom sektoru, što više ima učinke i onkraj toga u drugim sektorima i tjesno je povezan sa e, neravnopravnošću spolova u tim drugim područjima. Nejednakost među spolovima E, u tim drugim područjima ponovno pomaže e, neravnopravnosti spolova koja se perpetuira u gospodarskom sektoru i tako se vrtimo u krug. I to se sjajno uklapa zapravo u ono o čemu je govorila gospođa Bauer, a to je da rješavanje tog problema definitivno spada u kompetencije Europskog parlamenta. Znamo također da razlika u plaći među spolovima ima utjecaja na postojanje obiteljskog nasilja. Znamo da muškarci često dominiraju u, e, na radnom mjestu što dovodi do porasta e, seksualnog nasilja zato što se žene boje reagirati. Sve to znači da tako dugo dok imamo razliku u plaći među spolovima osjećat ćemo i učinak e, u drugim e, sektorima što će se vratiti, odraziti natrag na gospodarski sektor, te će se zapravo raditi o jednom začaranom krugu koji se neće moći prekinuti tako dugo dok se taj problem ne riješi. Ista stvar je i u, na internetu i u organizacijama civilnog društva. Naime, ljudi donose odluku o tome tko će primjerice ostati kod kuće i voditi računa o djeci e, temeljem razlike u plaći. Dakle, kao roditelj donosi osoba donosi različite odluke temeljem upravo tog faktora. To dakle znači da se radi o jednom od ključnih e, elemenata e, samoj srži e, pitanja koje se tiče nejednakosti i zato je dobro krenuti od rješavanja toga problema. Kakva je to vrsta problema razlika u plaći među spolovima? To se spominje u sjajnom izvješću koje je gospođa Power svojevremeno pripremila. Naime, radi se o problemu koji rezultira iz vrlo složenih interakcija ne samo među područjima već i među strukturama, odabirima i onome e, e, što ljudi čine. Radi se o vrlo složenoj e, interakciji između struktura i ljudi. Međutim, nikada ne postoji posve slobodan odabir ljudi načina na koji će živjeti, i e, moramo imati na umu da sve to može imati posljedicu. Ako pogledamo razliku plaće među spolovima i ako vidimo kakve probleme povlači za sobom, vidimo da zapravo e, ne možemo razmišljati na neproduktivan način. Dakle, ne možemo razmišljati samo o tome da tamo neki e, negativan lik ne plaća žene jednako kao i muškarce. Radi se o mnogo složenijoj interakciji i okolnosti. Mnogi ljudi primjećuju razliku u plaći, mnoge žene su toga svjesne. Međutim, kako do nje točno dolazi? Većina ljudi ima vlastite priče o tome. Možda zato što su žene manje ambiciozne, možda zato što ne pregovaraju dovoljno često i dovoljno dobro, možda zato što imaju drugačiji odabir u životu. Takve vrste priča temelje se zapravo na postojećim strukturama i postojećim stereotipima koji su sastavni dio problema. I upravo te priče moramo razgraditi to je ono što e, nazivamo međuovisnost u humanističkim znanostima dakle e, ponašanje ljudi perpetuira ponašanje i obrace ponašanja koje postoje u strukturama koje se oko njih nalaze i onda se to odražava u različitim sektorima. Kakva rješenja postoje? Ako razlika u plaći zapravo e, proizlazi iz struktura i djelovanja, treba mijenjati jedno i drugo. Međutim, dobra je vijest što zapravo ne postoji struktura u Europi koja može opstati, a da ljudi pritom ne djeluju. Dakle, ako ljudi ne čine ono što bi trebali činiti, struktura neće preživjeti i to je dobar početak. Pogledate li ljude koji se nalaze na ključnim položajima unutar struktura, zahvaljujući kojima te strukture perpetuiraju razliku u plaći, možete vidjeti E, da e, stvari ovise i o mjestu i okolnostima. Nije isto u Nizozemskoj, nije isto u Austriji gdje sam radila, razlikuje se od mjesta do mjesta u Europi. Znamo koji su ključni elementi tih struktura, a mnogi od njih već se spominju i u e, izvješću gospođe Bauer. Kriteriji za odabir zaposlenika, minimalna plaća, odnosno propisi o minimalnoj plaći, propisi o dopustu. Tko su dakle ključni dionici koji se nalaze na položajima koji im omogućuju da ostave traga u promjeni strukture? Socijalni partneri ključni su u toj priči, no nisu svi socijalni partneri svjesni razlike u plaći, odnosno potrebe za ravnopravnoću spolova, niti je svi podržavaju. I tu treba ostvariti veliki napredak. Postoje također različiti akteri u e, privatnim i u javnim poduzećima koji osmišljavaju, odlučuju, provode opis radnih mjesta, odlučuju koji su e, uvjeti koje treba ispuniti da bi se dobilo to radno mjesto, koliko će se to radno mjesto plaćati, tko ima pravo donijeti odluke koje predstavljaju izuzetak od e, pravila, te na koji način će se zaposlenike obučavati i educirati. E, upravo oni u velikoj mjeri odlučuju tko će završiti na kojem položaju i kojim uvjetima. Također postoje i drugi akteri, akteri koji osmišljavaju, donose odluke i izvršavaju, e, odnosno provode informacijske sustave vezane uz plaćanje, naknade, nadnice, vezane uz dakle, radno mjesto. Već 30 godina zapravo pokušavamo saznati kakva su izuzeća moguća, koje se bonuse može dobiti. Samo znamo kakva je službena struktura plaće, a vezano u službenu strukturu plaće mi zapravo ne znamo je li to nešto što u potpunosti odgovara stvarnim ispotama. Posljednji akteri koje želim spomenuti su naravno akteri civilnog društva koje traže jednakosti i oni su ključni zbog još jednog razloga. Ako želite uspješno vršiti intervencije u društvu, humanističke i političke znanosti nas uče da trebate pritisak. Pritisak svrha. Poput pritisak Europskog parlamenta. Trebate i pritisak zna. Trebate ljude, pripadnike društva da se zalažu za iste stvari. I zato se stvari događaju. Zato je potpora civilnome društvu toliko važna. Također, trebate se hvatati ugoštati sa birokracijom. Dakle, imate politike, e, izjave koje će promijeniti sadašnjost, ali e, to možete učiniti e, samo ako već postoji želja i volja. Možete djelovati uz pomoć poticaja ili negativnih sankcija. Ako nemate negativne sankcije, ništa se neće dogoditi. Fokus je još jedna stvar koja je potrebna. Zato što razlika u ne pogađa sve žene na isti način. E, kućne pomoćnice, e, lezbike, transrodne e, žene, migrantice su osobe koje su jače izložene diskriminaciji na tržištu rada. ključna stvar, i drago mi je što sam to među ostalim pronašla i u izvješću kolegice Bauer, je upravo djelovati da se te ranjive skupine istaknu. Još jedan ključni element je uspostaviti ravnotežu između brzine i održivosti. Vi možete donijeti, na primjer, e, zakonske propise koji će odmah imati učinak na zaposlenike diljem Europe i njihovu plaću, primjerice. Europska unija nalaže svim e, poduzećima da žene plaćaju 10% više doći će do brze promjene u razlike u plaće, ali to nije održivo i vjerojatno se nikada neće u potpunosti provesti. Dakle, morate uspostaviti ravnotežu između mjera koje mogu biti brze i mreža koje će imati temeljni učinak na samu strukturu, kao što je primjerice ugradnja rodne perspektive u sve politike kada se to može, a to onda ima dugoročni efekt. Također, možete pronaći neke ključne elemente u reproduktivnom sustavu razlike u plaći među spolovima. Nedavno sam, na primjer, e, pronašla jedno izvješće iz Švicarske koje pokazuje da već u prvim koracima, dakle na prvom radnom mjestu, žene pate zbog razlike u plaći e, i dobivaju 7% nižu plaću od muškaraca. Dakle, to nema veze s iskustvom, sa obrazovanjem. Dakle, na samom početku, kada je muškarci i žene počinju u istoj karijeri, E, već su plaćene plaćane 7% manje. To dakle znači da se sa sustavom, odnosno njegovom primjenom na ovaj način kreće vrlo rano i to se onda perpetuira. I situacija je vrlo slična u svim državama članicama Europske unije. Neću sada detaljno ponavljati što stoji u e, izvješću Bauer, zato što je gospođa Bauer sama to sjajno objasnila. Želim samo reći da sam se bavila E, nacrtom strukture nacrta izvješća gospođe Zaborske moram priznati da sam bila malo zabrinuta što nigdje nisam naišla na naslov vezan uz sankcije niti za e, naslov vezan uz e, ugradnju rodne perspektive u sve politike. Pa bih željela postaviti pitanje zašto je tome tako. Zaključno, željela bih vidjeti ne trebamo li možda razmišljati malo izvan ustanjenih okvira, i iskoristiti priliku E, što nam je sljedeći govornik iz poslovne zajednice. Naime, e, često čujemo da se poziva na zajedničko djelovanje tijela koje se bave pitanjima jednakosti. Mislim da je to izvrsna ideja, ali mislim da također moramo biti kreativniji. Ako znamo da veliki dio razlike u plaći možemo objasniti samo diskriminacijom i to je nešto što znamo. Ja se bavim znanošću. E, nisam ishitreno rekla da to znamo, ali mi to znamo onaj dio koji u istraživanju predstavlja nepoznato zapravo otpada na diskriminaciju. Recimo da je to 7%. Recimo da kompanija iskazuje razliku u plaći od 7 ili više posto među spolovima. Tu bi se kompaniju moglo sankcionirati u visini novčane vrijednosti tog te dodatne eksploatacije žena koje za njih rade, te zatražiti da se taj novac iskoristi kako bi se poboljšala situacija s jednakošću u kompaniji. Ne da to plate u obliku poreza, ne da to daju svoje zemlje, već da izravno reinvestiraju u svoju e, poduzeće kako bi se mogli e, baviti problemom nejednakosti koja koji postoji i koji očito prakticiraju. Zašto ne razmisliti o takvim rješenjima? Zašto bi itko tko je na čelu poduzeća želio eksploatirati jednu vrstu zaposlenika više od drugih? Mislim da ne bi samo žene u upravi podržale socijalno pravednije kompanije. Znam da postoji mnogo muškaraca kojima je stalo do ravnopravnosti spolova. Tako da sigurno postoje neka pilot poduzeća koja bi bila spremna iskušati tako što. Naravno, ja ću pokušati to isprobati na svojem sveučilištu sad kad se ideja rodila. Hvala, veselim se raspravi. Dakle, veoma pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz slovo Guillaume Krav Hvala lijepa. Sada dajem riječ gospodinu Gijomu Kraveru iz Business Europe. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Mnogo vam hvala na pozivu. Ne događa se često da nam se pruži prilika da govorimo pred odborom FEM i zbog toga smo zahvalni na ovoj prilici. Također, drago mi je vidjeti da moje izlaganje čini sastavni dio panela rasprave e, put naprijed, što znači da smo možda dio rješenja. Pripremio sam jednu izjavu, e, pročitat ću je, a naravno ako imate ikakvih pitanja vezanih uz to moje izlaganje, ja ću ih vrlo rado, e, ja ću vrlo rado na njih odgovoriti, veselim se raspravi s vama. Želim također reći da se nadam da je ovo početak procesa e, koji će dovesti do toga da i poslovna zajednica intenzivnije sudjeluje u razmjeni mišljenja s vama. Budući da vam se ne obraćamo često, na samome početku ću iznijeti nekoliko općih napomena. Želio bih reći da smatram da svi trebamo u poslovnoj zajednici udružiti snage kako bismo intenzivirali sudjelovanje žena na tržištu rada u Europi. To je rezultat među ostalim i e, smanjenja e, broja stanovnika i starenja stanovništva. Povratak na put gospodarskog rasta jedan je od najočitijih e, načina napretka i otvaranja novih smjerova. Razlika u plaći očito postoji e, već e, neko vrijeme, postoji razdoblje prije krize i nakon krize. E, nakon izbijanja krize ta se razlika smanjila, ali svi znamo zbog čega, zato što je muškarce, odnosno mušku radnu snagu, pogodila kriza pa je došlo do smanjivanja plaća. Iako E, je, su sadašnje brojke još daleko od službenih brojki Europske unije, gdje zapravo imamo na žene otpada 63%, na muškarca 75%, mislimo da su to dosta dobri rezultati. Mislimo da ti rezultati proizlaze iz činjenice da žene zapravo sudjeluju u, na tržištu rada u većem broju sektora, kao što na primjer zdravstvena skrb, obrazovanje i sl. Zatim postoje fleksibilni ugovorni aranžmani i fleksibilno radno vrijeme. A treće, e, treći razlog bilo bi općenito e, sudjelovanje većeg broja žena na tržištu rada. Jednako postupanje prema ženama i muškarcima i dalje je tema o kojoj treba razgovarati. I mislim da i dalje trebamo raditi na snažnom promicanju jednakog postupanja. To je zajednička odgovornost mnogih aktera institucija, pojedinaca, poduzeća i sindikata. Kada govorimo o različitim načinima na koje se problem može riješiti, važno je reći sljedeće. Svima nam je jasno da je napredak vrlo spor. Naša poruka jest da diskriminaciju trebamo promotriti na drugačiji način. Prema našem mišljenju, Direktiva iz 2006. godine primjenjuje se korektno. Članovi naše središnjice i njihova izvješća o aktivnosti, to su dakle uglavnom e, udruge poslodavaca u vašim zemljama, kažu da postoji adekvatna pokrivenost i adekvatne mjere za promicanje jednakog postupanja i ravnopravosti spolova, uključujući i odredbe o istoj plaći za jednako vrijedan rad. Business Europe smatra da zapravo treba napraviti pomak u raspravi i e, jasno je da je za to potrebno predložiti veći broj sankcija. Međutim, izuzetno je važno da se osvrnemo na teme koje su u samoj srži problema jednakosti, a koje se ne mogu riješiti zakonodavstvom. I mislim da smo neka od ta pitanja otvorili i danas. Prema našem mišljenju, potrebno je više nastojanja da bi se bavilo segregacijom, odnosno segmentiranjem tržišta rada, to se jasno odražava u razlici među, u, u plaći među spolovima i ta razlika u plaći je zapravo samo zrcalo našeg tržišta rada. Udio diskriminacije sve više raste. Brojke, statistički podaci koji postoje jasno ukazuju na to da je to problem koji postoji u nekim državama članicama. Dakle, postoji dio e, koji se može znanstveno objasniti, dio koji se ne može znanstveno objasniti, koji obično otpada na diskriminaciju i to trebamo zapravo pomnije istražiti. Na liberalnom tržištu dolazi do sljedećeg. Postoje sektori u kojima dominiraju bilo muškarci, bilo žene. Kao što svi znamo, temeljni razlog tome jest da se muškarci i žene razlikuju po svojem ponašanju i tu se slažem sa prethodnim govornicima koji su rekli da postoje i sustavi koji među ostalim perpetuiraju određene modele ponašanja. No, mislim da postoji način da se ostvari napredak i mislim da je važno o tome komunicirati, e, te da se time trebamo roditi u našem odabiru. Mnogo se toga može učiniti, mnogo toga je već učinjeno. Jedan primjer je konkretno program za pripremu djevojčica za buduća zanimanja. A isto tako moramo bolje informirati, moramo kreirati pozitivni imidž vezano uz određene sektore. Također bih želio reći da kada se radi o putu naprijed, jer to je naziv panel rasprave, ono što trebamo je bolje priznavanje od strane svih oblikovatelja politika, uključujući odbor FEM, različite načine djelovanja na tržištu rada. Trebamo odgovornu, fleksibilnu obitelj na tržištu rada e, koje poštuje individualne odabire. Također trebamo jasnu troškovnu analizu i analizu učinka na tržište rada svaki puta kada se primjerice uvodi neka nova obiteljska politika. Trebamo podršku iz europskih institucija za države članice kako bi mogle izdvojiti i definirati svoje nacionalne izazove i trebamo raspon aktivnosti koje su prilagođene nacionalnim kontekstima. Što ne trebamo? I želim tu biti vrlo izravan. I već sam o tome govorio. Ne trebamo još zakonodavstva na razini Europske unije. Razlog e, za razliku u plaći, e, razlozi za razliku u plaći mogu biti različiti, vrlo mali dio otpada na diskriminaciju. Postojeći problemi dobro su riješeni postojećim zakonodavstvom i na razini Europske unije i u različitim državama članicama. Europsko zakonodavstvo već je ekstenzivno, vrlo je solidno i prema našem mišljenju nema potrebe za revidiranjem tog zakonodavstva. Razlika se ne može izbrisati nametanjem sankcija, posebice u situacijama kada nije napravljeno ništa pogrešno. Također, još jedna stvar e, važna na europskoj razini, to je procjena na radnom mjestu i klasifikacija radnih mjesta. Vjerojatno vas neće iznenaditi kada kažem da se mi e, ne slažemo sa nikakvim intervencijama od strane Europske unije u tom području. Nije nikakvo iznenađenje neće biti nikakvo iznenađenje kad vidite da procjena učinka preporuke koje je komisija izdala prošle godine zapravo pokazuje da nije bilo nikakvog učinka. Socijalni partneri sudjeluju u aktivnostima koje se osmišljavaju i promičemo na nacionalnoj razini čitav niz aktivnosti koji, koje uključuju socijalne partnere. Postoji, na primjer, i online instrument koji se može koristiti u te svrhe. Promiče se raznolikost i sudjelovanje žena u na položajima na kojima se donose odluke. Imamo čitav niz primjera iz poduzeća, dakle s nacionalne razine, što se čini, što se dakle efikasno provodi u poslovnoj zajednici kako bi se riješila ova pitanja. Pitanje raznolikosti primjerice e, ima čitav niz instrumenata. Zaključno dozvolite da izdvojim nekoliko važnih stvari. Svima nam je izuzetno važno da žene imaju jednake prilike da nastave sa svojom karijerom i da mogu vršiti iste odabire kao muškarci. Radi se naravno i o tome da se roditeljima omoguće da dijele obiteljske obveze promicanjem uravnoteženih mogućnosti korištenja dopusta e, te pomirba toga sa fleksibilnim radnim vremenom. Također, vrlo je važna uravnotežena raspodjela kućnih, kućanskih obaveza među partnerima uz poštovanje pojedinačnih odabira i to je zapravo ideja koja se nalazi i u sporazumu među socijalnim partnerima vezano uz roditeljski dopust na razini Europske unije. Što se tiče pitanja razlike u plaći, već je u prethodnim prezentacijama spomenuto da socijalni partneri igraju ključnu ulogu u rješavanju toga problema e, i u ukoštaca izazovima liberalnog tržišta. Oblikovatelji politika u Europskoj uniji trebali bi biti kreativniji i otvoreniji za takozvane meke, neobvezujuće mjere pomoću kojih će se riješiti pitanje razlike u plaći među spolovima i trebali bi raditi na održivi način i u suradnji s poduzećima. Hvala lijepa. Obom spikrom za velmi, velmi zaujmavé. Hvala obima govornicima na vrlo zanimljivom doprinosu raspravi, a sada dopustite da otvorim raspravu. Evo, gospođa Morvaj se već javila za raspravu. Želi li još netko postaviti pitanje? Samo da zapišem imena, izvolite. Zahvaljujem. Dakle, nešto me malo muči. Evo, kada pogledam, sada je 6 sati i jedna minuta. I zapravo veći dio dana, ili ako ne cijeli dan, govorili smo o, o osjetljivom položaju radnica i zakonu o davstvu koje se nosi na zapošljavanje. E, pa dopustite da e, samo kažem evo i da naše osoblje koje nas podupira u našem radu, mnoge od njih su žene sa obiteljskim obvezama i sada odjednom e, umjesto šest trebamo završiti u 6.30. Pa će i naši prevoditelji, tehnička služba i ašeri, svi koji su danas rade sa nama, se sada umjesto da završe u šest kao što su očekivali, da pokupe svoje djecu u vrtiću ili ne znam, posjete nekoga u bolnici ili bilo što druga, koji su svi očekivali e, da završimo u šest, a sve to očekujemo od svih drugih poslodavaca da poštuju, to je sve nešto što bi trebao poštivati Europski parlament. Dobro, ali nakon toga evo dopustite pitanje i e, to sljedeće. Naša prva stručnjakinja danas e, rekla je da postoje ozbiljni oblici diskriminacije e, ne samo među muškarcima i ženama, nego i između tih kategorija žena. I govorila je recimo o lezbikama ili transseksualnim ženama koje su također manje plaćene od e, nekih drugih žena koje ne pripadaju E, seksualnim manjinama. Zašto? To zapravo pokazuje da je to situacija vrlo žalostna i to zato što poslodavci e, to iskorištavaju, a to nas e, dovodi do samog, same srži stvari. Znači, poslodavci ne smiju uključiti nerelevantne kriterije u izvršavanje radnog zadatka. A kakve veze ima e, pripadna seksualnoj manjini na kvalitetu odrađenog posla? Znači ako govorimo o lezbikama ili transseksualkama koje budu manje plaćene za isto vrijedan posao od strane nekog poslodavca, zapravo moramo e, ukazati na činjenicu da, e, mislim, neko bi trebao poduzeti nešto. Svi se slažemo da je to ne i da nije ispravno. Ako govorimo o jedinstvenom tržištu u jedinstvenoj Europi. Dobro, recimo ako pogledamo samo austro-ugarsku granicu, s jedne, stranice, s jedne stranice imate medicinsku sestru koja radi u Mađarskoj, s druge strane granice u Austriji E, ali e, razlika u njihovim plaćama je golema. I neko bi mogao reći to je strašna diskriminacija, ali netko bi mogao reći to je sve zbog e, pravila koja upravljaju tržištem. I ne bismo bili toliko zaprepašteni zbog toga što neko obavlja istu vrstu posla i to istu razinu kvalitete proizvoda, a zarađuju pet puta manje za odrađeni posao koji je jednako vrijedni posao. Znači, ali kad se tome dada onda ekonomsko objašnjenje, onda se to prihvaća. Ali mislim da je to teško tolerirati. Dakle, koje je vaše mišljenje? Kako je to e, se može pomiriti sa bilo kakvim poimanjem poštenja ili poštenosti? Gospođa Bjork. Zahvaljujem. Zahvaljujem e, stručnjaku i <laughs> stručnjakini. Dakle, svima zahvaljujem. Evo, zahvaljujem gospođu Verlo na prezentaciji kao prvo i moje pitanje za vas je imate li kakvih znanstvenih e, pokazatelja ili dokaza e, o e, sudjelovanju žena na tržištu rada u ovom pogledu institucijama i također e, e, govorili ste o sankcijama, ali, e, ali rekli ste da bismo trebali razmišljati o pozitivnim i negativnim sankcijama. Dakle, što se tiče pozitivnih sankcija, recimo možda korištenje europskih strukturnih fondova je nešto što bi trebalo pogledati. A također mislim da kada ćemo govoriti, raditi na izvješću gospođe Zaborske na njezinom dakle, izvješću, trebamo pogledati i kojim ćemo dionicima uputiti ove preporuke, znači kojim socijalnim partnerima, koje eh, poduzećima, koje, eh, kojim drugim dionicima kako bismo znali eh, možda je to u kojem smjeru uputiti koju preporuku, to je isto bitno. Evo, to su bila moja pitanja za gospođu Verlo. A za Pro Business Europe jednostavno ne znam gdje da krenem jer se zapravo možda ne slažemo u načelu. Ja naime dolazim iz švedske ljevice pa možda iz tog razloga. Dakle, što se mene tiče e, slušala sam e, e, E, neke, ove, ove neke predavanja od prije pa dana, ali nema ničeg dobro nemoralnog u e, ostvarivanju profita, ali kada vas slušam jednostavno nema načina da se uspostavi europska e, jednakost ravnopravnost spolova u Europi, jer zapravo u Europi uvjeti idu sve gore i gore. Vidimo kako su sindikati slabi, se slabi u mnogim dijelovima Europe. Služim se da će se kolege iz Španjolske složiti. Razlika u plaćama raste, jaza raste, ali ja sam čuo, ja nisam čula što vi želite predložiti, što vi želite, e, koje konkretne aktivnosti da mi donositelji politika e, učinimo. Naime, gospođa Bajer kaže da nositelji politike imaju veliku odgovornost, jer ako je vaša točka polaska da ne želimo nikakve zakone o ovome ili onome, o okolišu, e, ravnopravnosti spolova ili stvarima koje ograničavaju naš prostor, manevarski prostor, onda možda nismo na istim e, razinama razmišljanja. Mi kao donositelji po, e, politika trebamo uspostaviti propise koji će uspostaviti jednaka pravila igre za sve. To je naša uloga kao donositelja politika. I znam da mnoge tvrtke isto tako razmišljaju, pa evo od vas želim čuti. Dakle, ako ste vi za soft pristup, kakav soft pristup, da bar eto znamo koja je to sta, ishodišna točka ove rasprave. Hvala. I posljednje pitanje, e, gospođa e, Zaborska, ne. Prije gospođe Zaborske još e, jedno pitanje. Gospođa Delanoval. Da, ja također imam nešto za gospodina Kravera. Ne znam da li da, vas, da, se, da izrazim čuženje ili da kažem da uopće nisam iznenađena. Jer to su zapravo bile dva dojma koje su me pogledala dok sam slušala vašu prezentaciju. E, znači, vi ste rekli, e, dakle, da nije potrebno regulirati ništa od strane parlamenta što se tiče jaza e, u plaćama. Pa što se mene tiče, moram reći da se to ne uklapa baš u moje razmišljanje, ali dobro, ako postoji e, razlika u plaćama, jazi između plaća, ako žena radi isti posao kao i muškarac, a za to zarađuje znatno manje, to znači i da su njezini doprinosi iz plaće manje, a i njezina mirovina kasnije će biti manja. To znači da samo povećavate siromaštvo među ženskom populacijom, ali čini se da, da to poslovni svijet ne muči baš previše. Pa dakle, još jedno drugo razmišljanje. Vi gledate samo na e, neposrednu dobit e, i to potkrepljuje statistika. To kaže da kada se govori o ravnopravnim, neravnopravnim mogućnostima i jazu u plaćama, e, to se utječe na BDP u Kad bismo nešto učinili e, po tom pitanju, bilo bi manje dobiti za vas. E, ako je možda to pristup, možda bi društvo imalo više koristi od toga. Pa sad e, hvala, to su bila pitanja, sad molim kratke odgovore, ako je moguće, jer imamo maksimalno 20 minuta na raspolaganju. Zahvaljujem. Evo, pokušat ću kratko odgovoriti. Dakle, pitanje e, gospođe Morve. Bilo mi je drago što ste rekli da mislite da diskriminacija lezbiki i transseksualki jest veliki problem. To je to ono što sam ja čula. I mislim da je problem u tome što mnogi nisu e, svjesni toga i zato to i spominjem. To je zato što mnogi E, ljudi jednostavno ne, ne poznaju u svom socijalnom okruženju takve ljude. Jer jedan način na koji e, se utječe na jaz u plaćama je indirektni način. Postoji ponekad direktna diskriminacija u plaćama, ali ponekad je to neizravno. Ne Recimo partnerice lesbijske žene ili trans e, jednostavno nemaju mogućnost ostvariti svoja prava jer ne mogu ostvariti prava na vezu, ne mogu dobiti, ne mogu dobiti rodilni dopust, roditeljski dopust e, e, jer nemaju pravo na zakonitu vezu. I na to na sličan način ne funkcionira i kod transseksualnih e, žena. Znači, e, jaz u plaćama e, nije e, uzrokovan samo izravnom plaćom, nego cijelim monetarnim fiskalnim sustavom koji ga okružuje, kao što je socijalna sigurnost i menovni sustav koji je povezan s time. Dakle, to je moj odgovor. A slično ako pogledate i druge kategorije, kao radnice u domaćinstvu, koje često rade u neformalnim sektorima tržišta rada, i e, gdje e, ili recimo e, u zemljama gdje postoji pravno izuzeće za minimalnu plaću za njihov rad. Sve to doprinosi jazu između plaća. Pa ako mogu preći na gospođe Švedske, odgovor je da je minimalna plaća jedan od elemenata kojim se može baviti pitanjem e, jaza između plaćama. Jer ako ne postoji mogućnost platiti nekoga ispod minimalne plaće, to možda na neki način e, može zaštopati tu rupu u monetarnom sustavu tržištu rada i zaštititi one koji su već u najgorem položaju. Slažem se također da u sadašnjoj kriznoj situaciji e, položaj žena na tržištu rada se ne poboljšava. Gospođa Bauer je rekla da se nada da znanost i istraživanje će pokazati da je e, ovaj, e, jaz u plaćama manje, ali istraživanja pokazuju da nije. Znači u područjima znanosti i istraživanja, na primjer sveučilišta, imaju 40% radnika u prekarnim radnim uvjetima. Znači e, to su ljudi koji imaju ugovore na godinu, godinu i i pola, pola godine, dvije godine, koji nikada ne mogu postati trajni e, ugovori na neodređeno vrijeme i e, nakon, osim toga ne mogu niti dva uzastopna takva ugovora, niti više od njih imati. Znači nije stvar samo privremena i nesigurna, nego je apsolutno jasno da ti ugovori u dijelu nikada neće prerasti u ugovoru o radu na neodređeno vrijeme. Nadalje, postoje li znanstveni dokazi o individualizaciji prava. Pa ne znam e, što možda sasvim točno što ste pritom mislili. Recimo, ako pogledate individualizaciju prava e, o, o porodiljnom dopustu i roditeljskom dopustu, kada bi muškarci i očevi imali više prava na E, roditeljski dopust e, i na taj način bi se ostavila jedna jednakost između e, ovog razdoblja odsutnosti sa posla između muškaraca i žena i jaz u plaćama bi se malo ujednačio. Možda ne bi to išlo brzo, ali ljudi očekuju već neke takve propise, ali treba će jedno neko vrijeme da se to uspostavi. Ne znam jeste li imali još nešto drugo na umu. Pozitivne sankcije, da. Možda neke stvari nisam dostatno, dostatno spomenula zbog toga što imam samo 10 minuta raspolaganju, ali kaže to i e, izvješće Bauer. Znači, postoji zahtjev e, sudjelovanja u e, javnim natječajima Europske unije zašto bi Europska unija radila sa tvrtkama koje stvaraju nejednakost u plaćama između muškaraca i žena, to svakako bi morao biti uvjet obzirom na e, ciljeve koje si je Europska unija postavila u području e, rodne ravnopravnosti. Dobro, mislim da sam odgovorila na sva pitanja. Dobro, evo prvo ćemo dati prostor za odgovor na postavljena pitanja, a onda ako će ostati još vremena druga runda pitanja, ali prije toga dajmo sada mogućnost e, e, da Biznis Europe odgovori na postavljena pitanja. Gospodine Krevero, izvolite. evo ne znam kako da krenem. Jednako me iznenadila vaša intervencija pak s moje strane. Naime, Osjećam da smo tu pomiješali niz e, stvari. Evo, molim, vas, nemojte unositi u moje riječi, u moju intervenciju više od onoga što sam sama rekao. Ja vam mogu zapravo dati i tekst i cirkulirati tekst koji sam rekao. Dakle, vi ste izrazili mišljenje da su svi radnici u osjetljivom e, položaju, da su svi e, ugovori na određeno vrijeme e, neželjeni i da je e, jazu u plaćama diskriminacija, iako je e, zapravo po, sama povjerenica je rekla koja je definicija toga. Zatim ste rekli da je lako mjeriti jednaku plaću za jednaki rad, ali to baš nije tako jednostavno. E, zapravo je gotovo nemoguće mjeriti jednaku plaću, jednaki rad. Čak i kod istog radnog zadatka, jer treba također uzeti u obzir sam izvođenju i učinkovitost u izvođenju. Dakle, nadalje, e, ono što smo mi htjeli reći da odgovarajuće zakonodavstvo već daje odgovarajuću potporu za odvraćanje e, od e, svi, određenih vrsta ponašanja koja bi išla na štetu ravnopravnosti, bila protiv ravnopravnosti muškaraca i žena i promovirala diskriminaciju. To je svakako nešto što ne želimo ali e, Mislim da bi ovo izvješće e, koje će sad odbor FEM proizvesti trebalo biti možda jasnije kod definicije. Često se pomiješaju neki pojmovi i zašto je upravo došlo do stagnacije ove rasprave na europskoj razini? Zbog upravo e, zbog tog e, miješanja pojmova možda zbog kojeg je teško čitati ovo izvješće. Naravno, donositelji politike imaju svoju odgovornost i nitko neće zamijeniti njihovu ulogu, to nije naša namjera, mi smo samo jedan dionik, jedan aktant, mi ćemo dati svoje mišljenje i rado ćemo doprinijeti. Što se tiče kod rješenja, rekli smo da soft mjere, blage mjere e, su e, rješenje za budućnost jer oni zatvaraju ovaj jaz između e, provedbe postojećeg zakonodavstva i prakse. A praksa, e, znači s naše strane na razinama poduzeća, znači e, soft mjere su ovisi programi raznolikosti koji funkcioniraju na razini poduzeća, a kojima se bave i segregacijom i segmentacijom između spolova. Dakle, naravno tu su i pitanje strukturnih fondova i uvijek gledamo ove E, brojke, znači na, što se novac troši kroz Europski socijalni fond. E, volio, bih e, dobiti te brojke jer mislim da to nije evaluirano. Također želio bih e, naglasiti da smo mi odgovorni za ono što možemo učiniti, mi smo samo jedan dionik, ali da u okviru ovog problema treba više rasprava, da naše rasprave treba temeljiti na činjenicima i Rado bih e, e, eto bio ponovno pozvan na vaš sastanak e, kako bismo nastavili jednu dobro otvorenu raspravu. Hvala. Odpovede naših hosti vyvolávajú ďalšie otázky. Hvala. Dakle, evo vidim da su na odgovore naših gostiju otvorili nova pitanja, ali eto mislim da se bližimo kraju današnjeg rada. E, i sa prevoditeljima, pa vas molim možda da ova pitanja dalje postavite izravno e, govornicima kasnije, e, privatno ili u četiri oka. Pa evo, zaključno bih dao riječ gospođi Zaborskoj koja je pokrenula ovo saslušanje. Izvolite, gospođo Zaborca. Zahvaljujem. Vidim e, da smo e, raspravili sat i pola ili više e, o ovom pitanju, ali da nam to nije bilo dovoljno. Možda bismo mogli nastaviti raspravljati, možda još postoje pitanja koja nisu odgovorena. Zaključno ću samo kratko sažeti neke od ideja koje sam zabilježila. Gospođa Bauer kao i drugi govornici rekli su da parlament igra važnu ulogu u bavljanju e, ovom tematikom te također da na nama leži odgovornost. E, naš odbor i članovi našeg odbora također nose važnu odgovornost e, što se tiče konačnog izvješća. Također zahvaljujem na statistici koju nam je iznijela gospođa Bauer, što pokazuje da ste još u velikoj mjeri uključeni, iako više niste članica i zastupnica u parlamentu. Neću ponavljati brojke, ali ću spomenuti ipak jednu brojku, a to je razlika u mirovinama. Vi ste rekli 39% razlike između mirovina muškaraca i žena zbog toga što su žene tijekom cijelog svog radnog života zapravo kažnjavane u, u reproduktivnom dobu, zarađuju manje, onda kada ostare također e, su kažnjene jer primaju manje mirovine nego muškarci ili žene koje, na primjer, nisu imale obitelj. Imam e, evo još jednu napomenu koju sam ovdje zabilježila koja se odnosi na zakonodavstvo i međusobnu razmjenu najboljih praksi. Znamo da se razlika između plaća muškaraca i žena negdje oko 15%, ali ima zemalja članica u kojima je ta razlika 5%, a negdje i 25%. Tako da mislim da moramo svi na tome raditi i svi trebamo pokušati postići ovu što je manju e, što je manju moguće razliku, dakle i također utjecati na to da se ta razlika u plaćama i dalje smanjuje, a posebice razmjenom iskustava. E, također profesorica Vrlo je rekla da trebamo vršiti pritisak i sa e, visoke razine kao i na najnižim razinama kako bismo u oba smjera jednako uspostavili pritisak e, koji će dovesti do promjene. Evo zašto nisam govorila o sankcijama i u ovom kontekstu u prvom nacrtu. Naime, sankcije se ovdje danas su se spomenule nekoliko puta, gospođa Bauer ih e, spominje, ja ću izvješću također uključiti sankcije, ali sankcije su uvijek vrlo osjetljiva stvar Dakle, upravo ono što je rekao gospodin Krevero i treba uvijek pronaći pravu ravnotežu jer nije nam cilj imati stroge sankcije u našem dokumentu koje niko neće e, provoditi u praksi. Dakle, ovaj je plan za vršenje pritiska u dva smjera, u oba smjera e, je možda dobar put, a u njega možda se može ugraditi nešto sankcija. E, nadalje, po pitanju ravnopravnosti spola želim reći da cijelo izvješće govori o ravnopravnosti muškaraca i žena. I doista sam razmišljala bismo li trebali imati zasebno poglavlje o e, ravnopravnosti spolova ili bi cijelo izvješće trebalo biti e, pod naslovom rodne ravnopravnosti. Mislim da će ovo izvješće imati veći učinak ako se u cijelosti bude smatrao izvješćem o ravnopravnosti e, spolova, a ne samo da se o tome govori u jednom poglavlju. Dobro, možemo o tome raspraviti, ali to je bila glavna motivacija i za e, odluke da se E, o ovom pitanju ne govori u samo jednom zasebnom poglavlju. Mislim da ste također spomenuli e, da neke od pogođenih skupina uključuju i njegu kućanstvu i, i one koji se bave njegom u domaćinstvu. Znači, to je jedno pitanje međugeneracijske solidarnosti. Znači, to e, uključuje ljude e, koji se e, bave njegom starih osoba. Govorili smo o odgoju djeca, ali imamo i starije osobe. A sada iz toga vidimo da društvo ne cijeni međugeneracijsku solidarnost, što uzrokuje niske mirovine pa se majke i kćeri ne e, cijene za one godine koje utroše u njezi članova obitelji, a što nije uračunato u obračun njihovih mirovina. Ono što pak smatram vrlo važnim u ovom izvješću je jasna definicija pojmova. Dakle, ako želimo postići dobar rezultat. Ne možemo se dopustiti korištenje nejasnih e, termina i pojmova koji će dovesti do e, nejasnih tumačenja ili razno